Dobar dan svima, dobrodošli na poslijepodnevni dio sastanka. Sada ćemo imati prezentaciju o europskom programu za svemir. To je politika koju obuhvaća naš eh, odbor, kojim se bavi naš odbor. Gospodin Delso, dobrodošao. Matijas Pečke je s nama iz Europske komisije, izvršni direktor gospodin Carlo Desdorides iz GSA. Pascal Claudel je s nama, glavni direktor za operacije iz, za GNSS. Gospođa Marta iz brzotovska iz GSA također je s nama. Prezentacija će obuhvatiti Europski program za e, svemir kao pokretač politika. Kao što sam rekla na početku, to je u interesu našeg odbora. Imali smo zakonodavno izvješće o e, VFO, gospodin Saleni, izvjestitelj Europski program e, za svemir Galileo, e, GNSS sustav za satelitsku navigaciju Kopernikus daju podršku mnogim uslugama i zato je to u sferi interesa Europskog eh, parlamenta i odbora ITRE. I zato smo odlučili učiniti sve što u našoj mogućnosti kako bismo se dogovorili oko Europskog programa za svemir prije europskih izbora. Eh, naši gosti će prvo dobiti riječ, nakon toga ćete moći sudjelovati u raspravi s njima i postavljati pitanja. Bez okljevanja dajem riječ sada Pieru del Sou, eh, zamjeniku direktora za unutarnje tržište, industriju i poduzetništvo i MSP-ove, eh, opća uprava, glavna uprava GROW. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem što ste organizirali ovaj sastanak i dali nam mogućnost da s vama razgovaramo o svemirskoj politici koja e, pokreće i druge politike. Moram reći da mi je jako drago što sam danas ovdje zato što jasno je da e, ovaj parlament, a i u prethodnom sazivu, uvijek pomno prati ono što mi činimo u pogledu e, svemira i moramo i dalje vaš, dobivati vašu podršku jer E, prijedlog VFO-a još uvijek nije usvojen, moramo osigurati to da se najprije dogovorimo, da se su zakonodavci, parlament i komisija najprije dogovore. E, svemir je jako važan element koji je ključan za naš život, čak i ako mi nismo toga potpuno svjesni. Kad ljudima kažem da sam uključen u svemirsku politiku Europske unije, Ljudi obično ne razumiju što mi radimo u vezi sa svemirom, koji su ekonomske prednosti svemira. I kad imate na umu, na primjer, satelit koji se lansira, onda imate raketu i tako dalje, onda se ljudi obično, ljudi obično ne razumiju kako to utječe na njihov život, kako svemir utječe na njihov život. I zato je važno za današnju raspravu da je parlament odlučio je organizirati i ja svakako sa svoje strane želim e, i dalje surađivati s parlamentom i u sklopu pregovora o VFO-u, ali moramo pokušati zajedno shvatiti kako približiti svemir građanima kako bi oni shvatili da je to dio njihovog života. Drugo, htio bih vam prenijeti to da moramo biti ponosni na ono što smo do sada učinili u sektoru svemira. U Europi vrlo često e, tendiramo tomu da se e, koncentriramo na ono što ne funkcionira. Ali ako uzmete u obzir ono što smo do sad postigli u Europi u pogledu svemira, rezultati su impresivni. Na primjer, Kopernikus je sustav e, promatranja zemlje koji ne postoji nigdje drugdje u svijetu. Kopernikus pruža mnogo podataka o zemlji koji se koriste u mnogim važnim uslugama. Na primjer praćenje atmosfere, na primjer praćenje mora i e, usluge spašavanja u nuždi. Tako da Kopernikus, e, možemo reći, predstavlja nešto bez presedana u svijetu. Ako želimo možemo reći čak da želimo sada dobro prodati Europu, ali SAD e, se borio protiv uragana nedavno i tražio je od Europe korištenje Kopernikusa za praćenje situacije na Floridi i zato što jednostavno nisu imali instrumente za to. Zato smo jako ponosni na Kopernikusa. Isto vrijedi za Galileja. Znam da, su posto, da je došlo do incidenata i o tome sam već govorio, ali Galileo je jednostavno sustav koji je gotovo operativan sada e, i dao je visoko kvalitetne rezultate i to je nešto što jedna država članica sama ne bi nikad postigla. Kopernikus, Galileo i Egnos su primjeri onoga što Europska unija može pružati građanima. Bez Europske unije nijedna država članica ne bi to mogla sama napraviti. Vjerujemo da bismo nekad trebali biti ponosniji na ono što smo do sad postigli. I to ne zato što sad imamo sjajne sustave, nego zato što moramo gledati u budućnost i zato je važna ova rasprava i razmjena gledišta s parlamentom, pogotovo u sklopu VFO-a, višegodišnjeg financijskog okvira. E, poruka koju vam želim sada prenijeti i ne bojte se, nemam previše poruka za vas. Poruka koju vam danas želim prenijeti jest to da moramo e, svemir približiti zemlji tako reći. To znači da svemir mora biti instrument koji će se više koristiti u odnosu na prošlost. I to u novim industrijama i sektorima. Jer iz e, svemira možete dobiti informacije koje ne možete dobiti iz drugih sfera. Ima mnogo primjera o tome. Na primjer, ako želimo govoriti ne samo o Europi, nego ako želimo govoriti o, na primjer, poljoprivredi u Africi, imamo snimke Kopernikusa koje bi mogle biti jako korisne za ljude na terenu, koji e, mogu točno znati kako se ravnati u poljoprivredi zahvaljujući tim snimkama, a Kopernikus, e, o tome će govoriti kolega, je stvarno vrlo korisan, koristan alat. Svemir je već dio svakodnevnog života svi u nas, a ako ne znate e, koji je signal unutar vašeg mobilnog telefona, ako ne znate kako se vrši E, transakcija, na primjer na bankomatu i tako dalje, onda ću vam odgovoriti da to ima veze s time. E, imamo jedan primjer. Na primjer, jednog dana sam iznajmio automobil u SAD-u, dali su mu uređaj odvojeno od automobila. Ja sam se žalio, to, smatrao sam da nije to efikasan sustav, ali onda su mi objasnili i rekli su mi Znate, ovo je najbolji sustav koji imamo zato što radi e, pomoću satelita. Pitao sam, a, kakvi su drugi uređaji? On je odgovorio, ne znam. To je stvarna priča. I zašto sam to ispričao? Želim naglasiti da je to stvarno važno. Kolega će više govoriti o Galileu. A što se tiče Kopernikusa, ja vam želim reći da količina snimki koju proizvodimo je stvarno velika, impresivna Kopernikus proizvodi najviše snimki na svijetu u odnosu na druge sustave. A mi želimo osigurati da se ti podaci koriste za naše građane i MSP-ove. Ja kao predstavnik komisije i vi kao parlament, mi kao Europska unija moramo osigurati to da se ta velika količina podataka koristi na jednostavan način i da oni budu korisni građanima i malim i srednjim poduzećima. Imamo elektroničke platforme koje se zovu DIAS gdje možete pronaći sve snimke e, koje proizlaze iz Kopernikusa. Tako da jednog dana recimo da nemate što raditi, da vam je dosadno možda ne u parlamentu nego u nekom drugom gradu kad pada kiša i tako dalje, možete otići na tu web stranicu i uh, iskoristiti i pogledati te informacije i vidjeti koje su razne aplikacije. Zato je važno da se svemir približi zemlji i da se građanima objasni koliko je sve to važno. I posljednje što želim reći nadam se da ćemo uskoro imati novu uredbu. Jako je važno da imamo jedan instrument koji obuhvaća sve naše svemirske programe. Zašto? Jer u budućnosti moramo stvarati sinergije između Kopernikusa i Galilea kroz aplikacije. Mi moramo kombinirati usluge E, na primjer u digitalnom prostoru za praćenje e, okoliša u prometu moramo kombinirati informacije koje dolaze iz Kopernikusa i iz Galilea. U budućnosti kad budemo govorili o internetu stvari, lokalizacija će biti jako važna i zato je e, kvaliteta Galileja sada u središtu pažnje. Moja poruka vama zaključno bila bi da je svemir jako važan. To nije trošak, nego je način ulaganja. E, kada imate e, izgradnju mosta, na primjer, naravno da to košta, ali kad uzmete u obzir to da most služi za transport robe i osoba s jednog mjesta na drugi, onda je to zapravo ulaganje. I tako je za nas svemir ulaganje pravo je pitanje e, zašto će nam trebati e, svemir u budućnosti. Odgovor je e, zapravo još jedno pitanje želimo li da Europa i dalje bude predvodnik u području svemira jer Kina masivno ulaže u svemir. A pogledajmo li na SAD, oni imaju novi pristup svemiru, radi se o privatnim sredstvima E, velikim iznosima koji se ulažu u svemirski sektor. I ja ne vjerujem da e, ulagači to rade zato što vole svemir, nego zato što žele izvući korist od toga. E, načelno je pitanje hoćemo li mi dalje sudjelovati u toj utrci i zato mislim da se trebamo prvo složiti oko uredbe o VFO-u a pitanje financiranja i novca koje će se izdvojiti za te namjene je također jako važno pitanje. Zaključno zahvaljujem vam na suradnji, zahvaljujem što ste me danas pozvali na ovaj sastanak i stvarno se nadam da ćemo nastaviti e, s dijalogom e, s Europskim parlamentom zato što je važno održati živim naš e, kvalitetan odnos i doći ću ponovno na vaš sastanak kad god me budete pozvali. Ali odluka je na vama. Hvala. A sada riječ dajem gospodinu Karlu Desdoridesu, izvršnom direktoru agencije GSA, Europske agencije za globalni navigacijski satelitski sustav. On će nam predstaviti perspektivu Europske unije eh, za eh, industriju svemira, pogotovo što se tiče malih i srednjih poduzeća. Hvala. Ja ću predstaviti agenciju e, koja je poznata pod kraticom GSA. Imamo jedan glavni fokus, a to je pružanje usluga i e, operacije. Drugo, drugi fokus sigurnost, odnosno praćenje sigurnosti. Treći fokus je razvoj tržišta. Eh, imajući na umu današnju temu, koncentrirat ću se na treći cilj. Objasnit ću sada eh, što to znači eh, tržišni razvoj i vratit ću se na to s nekim konkretnim primjerima. Počet ću sa EGNOSom koji je prethodnik Galilea. Nije toliko poznat, ali je vrlo važan jer smo počeli od tog iskustva EGNOS je sustav povećanja, proširenja, proširenja GPS-a namjenjen civilnom zrakoplovstvu. Um, ta je služba objavljena zrakoplovnoj zajednici 2011 na početku da kažem da u tom trenutku kad smo to objavili, EGNOS je bio prvi paneuropski navigacijski sustav u Europi. Nije bilo drugih. E, pa je bilo pitanje ko će ga certificirati za civilno zrakoplovstvo. Jer nitko nije postojao ko bi imao kapacitet da to učini e, imamo uh, uh, uh, zrakoplovne luke, provajdere i tako dalje. Kako možemo se suočiti sa ažuriranom avionikom ako nemamo nikakvu bazu? Pa smo tome pristupili zajednički i našli odgovore. Danas možemo reći da imamo 26 e, tisuća letova e, mjesečno koji koriste e, EGNOS. 250 zračnih luka koriste, imaju EGNOS opremu. Imamo više od 50% instrumentalnih traka za poljetanje koje koriste EGNOS. Evo, to je današnja situacija. GSH je bio tu od ključnih, e, ključne važnosti. On je povezao sve dionike. A sada ću citirat, citiram civilno zrakoplovstvo. EGNOS radi za civilno zrakoplovstvo, ali EGNOS je išao i dalje tog sektora bavi se preciznom poljoprivredom, geodezijom, eh, pomorstvom, pa postaje uglavnom standard. A sada se vraćam Galileu. Galileo je najavljen 2016. Eh, tada su počele njegove usluge. On je bio od ključne važnosti za postizanje rezultata koje imamo danas. Mi smo morali shvatiti tržište i dinamikom. Ko su akteri na tržištu u lancu vrijednosti? Ko je... Mi smo se povezali sa proizvođačima, testirali njihove proizvode ako danas imamo jednu milijardu e, prijemnika koji se prodaju e, diljem svijeta, to dolazi od ove odluke da e, pustimo u pogon inicijalne usluge. Ali povezali smo i potrebe aktera na tržištu. Danas, nakon tri godine, manje od tri godine, ako vidimo ove impresivne podatke, ali gledamo li i na druga područja, na primjer e, automobilsku industriju i automobile, vidimo rastući e, e, interes proizvođača automobila za Galileo. Svi žele testirati ove nove naprave, nove uređaje koji će biti, biti osnovom automatskih automobila. Evo, mm, to radi GSA za to da bude prihvaćen na, tržištu. imamo sada jednu novu uredbu koja će stupiti na snagu za manje od godinu dana. E, to je važno za GSA. E, e, odgovornosti i područje rada GSA će se proširiti. Fokusirat ćemo se na, to, na pozitivne koincidencije. Uredba će stupiti na snagu istovremeno kad e, će e, Galileo postići svoj puni operativni kapacitet. I, I onda ćemo tu uslugu objaviti, najaviti e, svijetu. Ali se moramo i sami sebe opremiti E, zajedno s našim suradnicima da uđemo u tu novu fazu, a to je davanje usluge. To je naš prvi cilj. Drugi cilj je ulaganje, ulaganje e, u razvoj tržišta. Moramo e, ući u novu brzinu, a i obim ulaganja je važan. Jer to će biti od ključne važnosti. I imamo i niz drugih ideja koje će nas dovesti do toga da postižemo rezultate koji će zadovoljiti ne samo prometni sektor, već i mnoga druga područja. E, kao na primjer preciznu poljoprivredu i sve važne te nove tehnologije i postupke. Ovdje ću se zaustaviti i biti će mi drago ako mogu odgovoriti na vaša pitanja. A sada gospodin pa-, Pascal Cladel, on je glavni operativni e, direktor ili direktor operacija u GSA. Dobar dan svima, gospođo predsjednice, dame i gospodo, dragi kolege i kolegice. Zahvaljujem vam na ovoj mogućnosti da vam predstavim e, navigacijske uloge, e, usluge GSA. E, to je operativna agencija Evropske unije koja daje usluge navigacije pomoću satelita mi imamo jednu infrastrukturu koja se sastoji od zemaljskog i svemirskog e, segmenta. E, zemaljski segment se sastoji od satelita i transportnih e, sredstava lansera. A zemaljski se segment upravlja, upravlja satelitima u orbiti Galileo ima e, kompleksnu infrastrukturu. E, on sinkronizira vrijeme na milijarditi dio sekunde i daje usluge pozicioniranja i e, usluge u vremenu. Ima 22 operativna satelita u orbiti E, imamo open service, vi svi to znate, e, to je usluga sa pametne telefone, a imamo traganje i spašavanje. Moramo, možemo lokalizirati unesrećene za 10 minuta e, na udaljenost od jednog kilometra, prije je to bilo pet kilometara. Imamo Mm, e, zatim imamo IPRS, Public Regulated Services. Imamo zatim EGNOS. E, GSA e, nije samo na svemirska usluga, on služi civilnim i institucijskim i vladinim korisnicima. Razvoj tržišta korisnika je naš veliki zadatak mi e, odgovaramo na sve e, potrebama svih segmenata e, tržišta. Imamo prijemnike koji rade za nova poduzeća, mala i srednja poduzeća i klasičnu industriju. Tako sve zemlje Europske unije mogu sudjelovati u ovim inovacijama. Tu imamo e, navigaciju e, pomoću satelita koja koristi svim državama članicama Europe, Europske unije. E, to je od ključne važnosti za europsko gospodarstvo i tehnološku revoluciju. To zovemo downstreamom u ovom downstreamu e, GSA e, pomoću platforme e, odgovara na zahtjeve svih sektora gospodarstva, promet, poljoprivreda, sigurnost, banke, energetika, telekomunikacije. Sa tim pristupom GSA ima sada potpuno poznavanje potreba tržišta u 2021. i 2022. ćemo imati uslugu visoke preciznosti, e, servis utvrđivanja identiteta i uslugu timing and synchronization za kritične infrastrukture. Treba podcrtati e, da e, je, su alati pomoću obzora i temeljnih elemenata od e, velike važnosti za GSA. E, to je važno za cjelokupnu europsku industriju. E, ona GSA također podržava centre izvrsnosti na regionalnom nivou. GSA daje svoje znanje i know-how za razvoj inovativnih solucija. E, um, e, downstream doprinosi e, tranziciji prema inteligentnoj mobilnosti i prema niskougljičnoj ekonomiji. Recimo, aplikacije za smart cities se služe satelitskim podacima, mm, možemo optimizirati energetiku, promet i upravljanje otpadom. E, također navigacija može optimizirati e, putanju e, vozila. To dovodi do velikih smanjenja u potrošnji goriva. Evropske, Evropa igra tu važnu ulogu u globalnim GSA sustavima. I na kraju, E, e, know-how e, kojim ima GSA uz potporu komisije radi za cjelokupnu industriju Evropske unije kroz Galileo, EGNOS, Kopernikus i Govsatcom. Tu, zahvaljujući tome, možemo doći do inovacijskih i učinkovitih rješenja. Mi smo jedna mlada agencija, tek smo 15 godina stari. E, međutim, e, mislim da ćemo ići i dalje od uspjeha do uspjeha. Zahvaljujem još jednom e, ovom odboru što ste nam dali svoje povjerenje. Zahvaljujem na suradnji. Hvala lijepa. Sada gospodin Matijas Peće mm, iz e, glavne uprave za marketing. Evo, izvolite, gospodin Pečka, imate riječ. Dame i gospodo, počet ću time da ću reći da ću se nadograditi na ono što je već rečeno. I e, strateška dimenzija svemirskog programa, pri čemu posebno naglašavamo e, u toj suradnji GSA i komisije upravo stavljamo naglasak na potrebe korisnika. I to je onaj diferencirajući faktor kada radimo na svemirskim e, programima i vjerujem da će se to kasnije elaborirati. Drugi važni diferencijator e, jest različitost usluga koje pružamo, to smo već čuli Dakle, radi se o javno reguliranoj usluzi, dakle, vrlo važno usluga prema vladi i vladinim tijelima. E, I sadašnje usluge kao dio inicijalnih usluga. Da bih e, zapravo nadopunio ono što je rečeno, ja ću se usredotočiti na ulogu komisije, dakle što mi radimo e, u čvrstoj suradnji sa GSE-om i stavljajući naglasak na pospješivanje, e, dakle stavljajući e, naglasak na svemir kao, ne, kao prostor koji daje potice za danji razvoj usluga. To je jedna dimenzija sa satelitima, sa signalima, sa e, podacima koji dolaze iz Kopernikusa, mi moramo osigurati da se upravo ti raspoloži, ta raspoloživa infrastruktura koristi na najbolji mogući način Dakle, uz novac europskih poreznih obveznika mi moramo osigurati da to zaista donosi dobit. Kada razgovaramo o novcu, onda moramo biti svjesni da osim što je to e, važan čimbenik, dakle e, stavljanje na raspolaganje određene sume novca, uvijek se može postaviti pitanje Europska unija koja ima veći e, BDP puno manje zapravo ulaže u svemir nego SAD. To je jedan od temeljnih e, e, činjenica. Gledajući ulogu komisije u različitim aktivnostima, mislim da ponovno moramo biti svjesni da je svemir e, prisutan u našem dnevnom životu i to na puno više način nego, nego što vjerujemo kada postoji recimo funkcija lociranja na našim e, mobilnim telefonima, mi obično zaboravljamo da različite da sama, e, samo funkcioniranje mobilne mreže traži sinkronizaciju e, podataka o vremenu. Dakle, bez GNSS-a ne bi bilo moguće djelovanje e, mreže, mobilne mreže. Dakle, ne radi se samo o lokalizacijskim e, uslugama, već se radi o onim bitnim uslugama, recimo za telekome koji se upravo oslanjaju na to. Na globalnoj e, sceni imamo naravno podatke za Europu, imamo ogromnu ovisnost o e, upravo podacima GNSE. 10% našeg BDP-a na ovaj ili onaj način ovisi o raspoloživosti satelitske navigacije i njihovih signala. Što mi kao komisija radimo kako bismo pomogli i e, dakle radi se o trostrukoj ulozi. Prvo želimo obaviti ono nužno regulatorno djelovanje kada je e, to potrebno zbog sigurnosti stavljanjem okvirnih uvjeta za e, korištenje tih e, e korištenje na tržišta i naravno isto tako stavljanje i definiranje standarda. Isto tako smo aktivni u poduzetništvu kako bi startupi počeli koristiti podatke i tehnologije vezane za e, svemir. Što se tiče regulatorne dimenzije, kada su u pitanju, kada je u pitanju sigurnost, jedan e, primjer je e, ključna infrastruktura. Mi znamo, kao što je već rečeno bilo, mi se oslanjamo na različitu ključnu infrastrukturu gdje je sinkronizacija signala GNSS-a imaju ulogu, to su E, recimo elektropskrbne mreže, e, bankarski sektor, financijski sektor, ovisi o tome. Sve te funkcije trenutačno ovise samo o raspoloživosti e, GPS-a. Dakle, naša ključna infrastruktura ovisi o raspoloživosti GPS signala. Postavljamo si pitanje hoće li se to nastaviti ili hoćemo li to promijeniti, tako stanje stvari. Drugi konkretan primjer dakle, jedno područje na kojem već djelujemo i gdje tražimo kroz regulativu koja je usvojena uredba prije drug treći, da od lipnja 2019. E, teška vozila moraju e, imati na sebi tahograf koji je kompatibilan sa Galileom. To ne znači da E, Galileo zapravo činimo obveznim na, na isključivoj bazi, već mi promičemo jedan uključivi pristup. E, želimo da Galileo Galileo bude među onim uslugama GNSS-a, ali naravno ne stavljamo Galileo kao isključivi izbor. Još jedan primjer koji je povezan sa sigurnošću, a to je e, inicijativa 112 u Europi koja koju je e, Europska komisija usvojila kroz delegiranu uredbu iz prosinca prošle godine. Dakle, e, temeljem e, Wi-Fi i podataka satelitske navigacije. Ona će prepoznati signal kada se poziva u pomoć i to se onda prosljeđuje u hitne službe. To znači da model uredbe ECON koje se odnosi na Eh, automobile i koji je važan za sigurnost eh, automobila, mi ćemo to eh, pretočiti na polje mobilnih telefona kako bi mobilni telefoni uspostavljali te hitne pozive i utvrdili lokaciju osobe kojoj je potrebna pomoć. Konkretni primjeri za regulatornu aktivnost koja je poduzeta u prošlosti ili koja je u tijeku. Drugo pitanje koju treba spomenuti je proces normizacije. Dakle, tu imamo mogućnost e, osigurati da Galileo i EGNOS će biti toliko važni koliko je, dakle, što je moguće važno za tržišta, tako da infrastrukturu koju smo uspostavili, da će biti što je moguće korisnija na terenu i to se djelomično radi kroz proces normizaciju, dakle vrlo stručnu normalizaciju, normizaciju i relevantni forumi koji, će osigurati da kada govorimo o sigurnosti i o sigurnosti zrakoplovstva, da mi osiguravamo da EGNOS postoji, da će se koristiti kroz norme i standarde koje e, će utvrditi naravno tijela za normizaciju. To isto vrijedi za cestovni promet i konkretnije autonomna vozila. To je zapravo postoji stalna aktivnost u regulatornim, odnosno normizacijskim tijela gdje surađujemo s regulatorima kako bismo osigurali kada se radi o autonomnim vozilima, da Galileo će biti korišten i bit će dio norme. Internet stvari je treće pitanje Dakle, ponovno e, dakle, norme IoT-a moraju uključiti e, e, Galileo i puno posla se upravo odje na tom polju. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. A sada bih željela pozvati gospođu Martu Krivanis Brzostovsku ona je šefica istraživanja i razvoja downstream u e, obzoru 2020. Koordinatorica je za e, tržište, inovaciju i GSA. Puno je toga u toj titeli. Gospođo, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Dame i gospodo, zaista je zadovoljstvo što vam se mogu priključiti na ovom sastanku vašeg odbora. Hvala na prilici. Dakle, ja ću danas govoriti o korištenju na tržištu podataka EGNSS-a. E, nije lako biti posljednji u nizu e, govornika, tako da ću pokušati ne ponavljati stvari koje smo već utli. E, prije nekoliko tjedana mi smo došli do jedne vrlo važne međufaze i utvrdili smo da postoji jedan, jedna milijarda korištenja Galilea i taj broj neprestano se povećava svakoga dana jer kao što ste već čuli EGNSS je onaj e, dio koji pokreće niz aplikacija, niz novih usluga. Dakle, ova tehnologija egnss a se zapravo koristi u različitim sektorima tržišta i ona je ključni pokretač novih stvari. Kao što je već rečeno, postoji 600 različitih e, e, postupaka temeljenih na EGNOS-u na 330 zračnih zakoplovnih lukova i 82% novih traktora koji se prodaju u Europi E, su upravo e, temeljeni na tehnologiji GNSS-a. Kao što je spomenuto, uvođenje novih takografa na kamione je zapravo bio dodaštan poticaj na tržištu i zahvaljujući tome 17 je marki e, vozila koji koriste podatke Galileja. To su neki primjeri, ali sve te e, brojke moramo, možemo pretočiti u koristi za Europsku uniju. Dakle, očigledno, zahvaljujući EGNOS-u, postoji 80 tisuća zakašnjenja u letovima koje su izbjegnute. Što se tiče tržišta downstreama, koji je stvorio tisuća, 50 tisuća radnih mjesta u Europi i zahvaljujući poboljšanju e, u prometu, učinkovitosti prometa, 3,5 milijardi litara um, goriva su na taj način uštenje, ušteđeni, dakle uh, vrlo su opipljive koristi za građane Europske unije. Te, te brojke su samo primjeri ko, što smo postigli zahvaljujući našem integriranom pristupu kada se radi o korištenju uh, podataka EGNSS-a na tržišta. U uh, našoj agenciji radimo sa svim segmentima na tržištu prometu, profesionalni tržišti, uključujući poljoprivredu, geodetski podaci, sinkronizacija. I na svim tim segmentima tržišta radijemo na svim razinama vrijednostnog lance. Dakle, počinjemo s tijelima koji utječu na tržištu kroz aplikacije, kroz korisnice, kroz one koje razvijaju aplikacije, proizvođače i na posljedku one koji pružaju usluge. I naš je pristup temelji se na tri stupa. Prvo, moramo imati znanje o stanju na tržištu i postojećoj tehnologiji. I tu korisnici su zapravo u samom središtu. Dakle, mi razgovaramo s dionicama, organiziramo radionice, e, provodimo ankete o zadovoljstvu. E, projekt koji smo pokrenuli Ostatnite blizu državama članicama je naziv tog, tog projekta i mi smo sa većinom europskih zemalja razgovarali kako bi shvatili njihove potrebe, kako bi ih poduprli u e, naravno prihvaćanju rezultata EGNSS-a. Isto tako razgovarali smo sa tijelima na regionalnoj razini kako bi e, oni shvatili koje se e, mogućnosti pružaju kroz istraživanje i razvoj. To je potrebno da bismo uspjeli na korištenju EGNSS-a na tržištu. Kada imamo dakle to potrebno znanje, onda pri E, prikupljamo dakle, znanje dionika i i onda to pretočujemo u naša izvješća o stanju na tržišta i uskoro će biti obavljeno novo tržišno izvješće i e, za nekoliko e, dana bit će na našoj web stranici na raspolaganju novo izvješće. Kada dakle imamo to potrebno znanje, moramo isto tako shvatiti kakvo je stanje e, potražnje i tu zajedno surađujemo s komisijemo kako bismo im pružili potporu sa stručne strane, dakle isto tako razgovaramo sa dionicima kako bi stvorili putove za e, usvajanje GNSS-a i kada poznajemo tržište, kada poznajemo tehnologiju i koja je strana potražnje, mi stvaramo ponudu, dakle mi ulažemo zato jer želimo imati proizvode koji nastaju u Europskoj uniji. Dakle, tu su naši glavni instrumenti Obzor 2020 kako bi poduprli razvoj aplikacija i program fundamentalni elementi koji je usmjeren na proizvodnju čipova i prijamnika. Puno smo toga postigli kada se radi o usvajanju EGNS egss i to je tek početak, zato jer obzor 2020 je još uvijek u tijeku i mi želimo da se pretočimo e, ova, ovu dokazanu metodologiju kada se radi o e, usvajanju EGSS-a na druge domene kao što je Copernicus i kao što smo rekli, vidimo puno sinergija između različitih programa i vjerujemo da bi se to trebalo više iskoristiti. Kada koristite taj integrirani e, pristup, onda možemo raditi na konkurentnosti, možemo poduprijeti tvrtke da bi one izvozile i zaista bi mogle napraviti poticaj za korištenje ovih rezultata na tržištu. Kako bi e, tržište downstream usluga mogao biti e, konkurentni, trebaju nove inicijative koje se trebaju usredotočiti na stvaranje e, domaćeg tržišta za Galilea E, javne vlasti treba uključiti u ton kada se radi o usvajanju e, e, GNSS-a, a isto tako pružiti potporu startupovima, odnosno malim i srednjim poduzećima koji stvaraju puno inovativnih rješenja. Dakle, danas je 80 ljudi koji radi na e, upravo usvajanju e, rezultata EGSS-a na tržištu, ali s obzirom na nove inicijative, nove domene, moramo, e, mora nas biti više i trebamo također nove elemente, nove instrumente. Naš je cilj da Galileo bude vođa među svim konkurentima. Želimo ulagati u velike projekte implementacije kako bi došli do značajnih pomaka. I ono također što je ključno je povećati e, udio EGSS-a, trenutačno je njegov e, tržišni udio 25%, mi ga želimo povećati barem na 33% kao što je slučaj u drugim e, sektorima visoke tehnologije. Drago nam je što možemo raspravljati s vama, što možemo slušati vas i sa tim riječima željela bih zaključiti svoje izlaganje. Hvala. Hvala svima na ovim izlaganjima. A sada ću zamoliti naše zastupnike da preuzmu riječ. Gospodin Salini će govoriti kao prvi. On je bio eh, nadležan za svemirski program. Hvala. Kao političar mogu reći da sam stvarno zadovoljan ogromnim poslom koji smo odradili u sklopu svemirskog programa kao izvjestitelj. Moram reći da je naš pristup tijekom pregovora bio dobar, konkretan. Dozvolite mi također da dugoročno gledano nešto sada kažem Moram reći da sam ja bio e, sanjar tijekom ovih pregovora i nadam se da možemo ovakav pristup zadržati kad budemo ponovno pregovarali o proračunu. Nadam se da ćemo izbjeći turbulentniji dio naših pregovora. Gospodin Delso vrlo dobro zna o čemu govorim. Ipak mislim da je postignut rezultat vrlo dobar. Danas se ne bih vraćao na upravljanje i proračun, nego bih htio podcrtati neke druge elemente. Stvarno mogu reći da me se dojmio veliki broj malih i srednjih poduzeća e, koja su uključena u ovu vrstu promjene. Govorili smo o downstreamu, zahvaljujem što ste to objasnili i stvarno smo predvodnici u području upstreama, ali moramo odlučiti kako sada u ovom trenutku s novom Europskom komisijom možemo gurati prema downstreamu. Znamo koje su brojke našeg industrijskog učinka, na primjer za nisko ugljično gospodarstvo, što se tiče također digitalnog gospodarstva i pametne mobilnosti, ali moramo shvatiti kako e, dalje e, možemo progurati ove teme jer do sada nismo to činili dovoljno intenzivno. Imamo jako puno aplikacija koje koriste besplatno našu tehnologiju. I moramo shvatiti kako tu situaciju promijeniti na bolje jer moramo i poznavati koji je pravi učinak ove fantastične tehnologije. Trebamo odlučiti ne samo o odnosu između različitih agencija, nego moramo odlučiti eh, kako progurati ovaj pristup u našim pregovorima u proračunu. Imali smo dobar odnos. E, između različitih resora Europske komisije. Ne govorim samo o resorima koje su nadležni za industriju, nego i za ostale. I oko toga se vrti moje pitanje. To je glavni izazov za nas u ovom sazivu parlamenta. Hvala gospodine Salini, a sada pozivam druge izvjestitelje u sjeni da se jave za riječ. Gospodin Zorinjo je prvi na mom popisu. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Ja ću govoriti na portugalskom to je moj materinji jezik. Budući da imamo prevođenje. Htio bih zahvaliti svima na ovim iscrpnim informacijama koje smo danas dobili. Sada trebamo upotpuniti zakonski okvir kojim ćemo ostvariti sve one ambicije e, koje smo, o kojima smo sada saznali i koje se temelje na dobrim rezultatima. Čestitam timu iz GSA. E, u prošlom sazivu smo podrobno analizirali mnoge aspekte o kojima su danas govornici govorili i približavamo se e, krajnjoj točki, ali treba još uvijek govoriti o financiranju, o odnosima s trećim zemljama. To je tema koju još uvijek nismo savladali jer nam nedostaje jedna varijabla, odnosno utjecaj Brexita na ovaj program. E, što će se dogoditi kad se to bude dogodilo? Htio bih se osvrnuti na tri opća pitanja kako bismo se još više približili našem cilju. Prvo, financiranje. Europska komisija predložila je nekakvo financiranje. Jesu li ta sredstva dovoljna kako bi naše ambicije bile održive? E, je li predložen postotak dovoljan? E, kako mm, mislite da se mogu razviti odnosi sa krajnjim korisnicima? Kako možemo ovaj program učiniti konkurentnim i financijski održivijim u odnosu na konkurenciju. Jer znamo da trebamo činiti sve što je u našoj mogućnosti za jačanje ovog programa. Gospodin Clodel rekao je da su svi ovi programi ključni za razvijanje zelenog programa dekarbonizacije. Na primjer imamo eh, takozvane pametne gradove, ali i druge projekte koji bi se mogli ostvariti. Trebali bismo bolje iskomunicirati taj aspekt. O tome građani u Europi mnogo razmišljaju, prilično su osjetljivi na tu temu, pa bismo trebali uzeti u obzir ono što običan građanin misli e, možda mnogi razmišljaju više o aspektima kao što su e, obrana i ratovi i tako dalje, ne razmišljaju o ovim aspektima kao nečemu što utječe na njihov svakodnevni život. Mislite li možda nešto više poduzeti u pogledu komunikacije, možda nešto tu promijeniti? I treće pitanje, e, odnos s trećim zemljama. Ja sam bio izvjestitelj za program e, Digitalna Europa. Mi smo stvorili etički kodeks za odnose s trećim zemljama i ovaj svemirski program mnogo utječe na geopolitičke i geostrateške odnose s tim zemljama. Što mislite o e, etičkoj ocjeni u odnosima s trećim zemljama što se tiče usvajanja ovih programa? Hvala predsjednice kao izvjestitelj u Sjeni za svemirski program. E, postavit ću precizna pitanja. Gospodinu Delsou pitanje. Amerikanci su osvojili predugo vremena sustav e, koji se zove Buy American Pact. E, kupovanje proizvoda na teritoriju SAD-a za američku vlade E, da li bi danas e, e, bilo dobro da zaštitimo naš svemirski projekt? Ne, bilo, ne bi bilo dobro da imamo i by European Act. Drugi, drugo pitanje za gospodina Klodela. Na nivou vaših proračunskih i ljudskih resursa imate li dosta sredstava da se suočite sa izazovima budućnosti. E, imate 200 e, osoblja. E, da li ćete imati dovoljno sredstava da radite i u budućnosti? A treće pitanje je za gospodina Doridesa. Jako cijenim GSA. To mora funkcionirati u Europi i mm, trebamo uključiti sve aktere u Europskoj uniji u to. Moramo stvarno precizirati e, način upravljanja. E, mm, e. Agencija, svemirska agencija je, ima istraživanje, a GSA eksploataciju raznih sustava sve to dobro funkcionira i moglo bi napredovati. Nisam dobro shvatio uh, kad ste govorili o EGNOS-u. Uh, GSA će se baviti evolucijom sustava. Za mene u, u uredbi za svemir, mm, e, e, svemirska agencija to radi. E, e, vi kao korisnici to morate, e, morate razmjenjivati aspekte s njima, ali mora se znati tko što radi kako bismo optimalno razviti naš svemirski sektor. Moramo imati solidarnost među agencijama. Hvala. Hvala, gospodin Tošenovski. Hvala, gospođo predsjednice. Kao prvo želim zahvaliti svim našim gostima na tako opširnim prezentacijama. Dali ste nam prilično široki pregled situacije. To je jako važno za mene, pa to stvarno cijenim. Imam nekoliko pitanja za pojedine kolege. Prvo za gospodina Delsoa. Gospođa Gular napisala pismo u kojem pisala svoje, svoju misiju i rekla je da će imati direktorat za e, svemir. Industrija je uvijek bila prilično osjetljiva. Od samog početka projekta Galileo meni to nije nikad predstavljalo problem, ali e, zanima me e, čuti od vas što ćete vi kao glavni direktor učiniti u tom pogledu? U parlamentu i u ovom odboru godinama govorimo o tome kako doći u susret sve većim e, sve većoj potrebi i e, zahtjevima koji se iskazuju GSA-u. Gospodin Stalini je Govori o raznim pitanjima, ali o njima možemo govoriti u sklopu trijaloga. Zahvaljujem gospodinu Desdoridesu na onome što je postigao. Sjećam se kako kad smo bili u Pragu u praznoj zgradi koja je trebala postati agencija. Drago mi je što je sada ta zgrada popunjena, puna života više nije prazna i drago mi je da je to centar za svemirske istraživanje u Europi. Zahvaljujem vam gospodine na vašoj podršci. Ovo je ključan trenutak zato što ćemo Galilea uskoro imati kao protagonista na pozornici i kad budemo imali Galilea možda ćemo imati i neke poteškoće, ali treba vidjeti e, što dalje. Galileo je veliki projekt, dosta je novca uloženo u njega i on je obećavajući program. Ali mislim da je sada došlo vrijeme da učinimo sljedeći korak? Možete li nam reći e, koji bi to bio sljedeći korak? E, jer ne bih htio da se ponovi priča o praznoj zgradi. E, slažem se s onome, što je rečeno o downstreamu i upstreamu. Imamo jako puno ambicioznih programa i puno aktivnosti ali što možemo učiniti kako bismo uključili sveučilišta i istraživačke centre? Kako možemo potaknuti start-upove eh, koje se stvaraju na sveučilištima da eh, iskoriste prednosti svemira? Mislim da je to važno područje o kojem treba govoriti. Slažem se s gospodinom Delsom koji je na početku rekao nešto jako važno. Mi još uvijek e, imamo poteškoća zato što netko uzima Galileja zdravo za gotovo. imamo mobilne telefone. ljudi ne znaju koja je razlika između Galileja i GPS-a. To je možda trivialni primjer, ali kako možemo ljudima objasniti da koriste Galileo? Ako stavite podsjetnik e, na telefone i ljude podsjećate svaki put da koriste Galileo, možda će to biti iritantno, ali treba ih nekako obavijestiti. Hvala. Sada gospodin Bompar. Žao mi je, kolege, kasnimo, pa ću vas zamoliti da kratko govorite, gospodin Bompa. Oui. E, dame i gospodo. E, ovi su uvodi bili vrlo dobri, e, entuzijastički, e, hvale naš svemirski program. Imate pravo, i neki moji kolege također, ovo je jako, i jako važno, ali istovremeno je teško našim sugrađanima objasniti tu važnost E, aplikacije i koristi Galilea mogu odgovoriti na to pitanje. E, još jedan element koji nam tu može e, pomoći jeste ekološka hitnost. Vi ste govorili o Koperniku, programu Komernik. Pitanje, imate li osjećaj da sredstva koja su dodijeljena tom programu su dovoljna? s obzirom na hitnost problema ili imali drugih e, programa koji nam mogu pomoći u razumijevanju našeg planeta. drugo pitanje. E, evo, dijelim prethodno pitanje o suradnji između Europske komisije s jedne strane i s druge strane vaše agencije i s treće strane e, Europske svemirske agencije. Mm, mm, ako se želimo suočiti sa izazovima, e, moramo točno dodjeljivati zadatke. Ne smije doći do preklapanja jer tako gubimo i vrijeme i e, uludo trošimo sredstva kako zamislite ovu raspodjelu zadataka između spomenutih agencija. Hvala lijepa. Evo, ovo su bila naših, e, ovo su bila pitanja izvjestitelja u sjeni. Molim da se skratite na jednu minutu. Gospodin Kelly ima pitanje. Hvala lijepa. Hvala govornicima na prezentacijama. E, I cijelo jutro sam bio na sastanku o Brexitu, e, pa e, mi je drago što sam do, došao s negativne, iz negativne situacije šteta do Galilea koji će maksimizirati naše potencijale. Mislim da bi Made in Europe bio dobar brand to bi bilo malo e, drugačije od Brexita. E, spomenuli ste e, automatizirane automobile. Kako to vidite u praktičnom smislu na našim cestama u, u Europi? To bi me zanimalo. Jedna stvar koja je spomenuta u mojoj zemlji, imamo deficit u širokom pojasu Sad je, e, moramo to nekako popraviti. E, čujem da sateliti mogu biti mnogo bolji dugoročno gledano. Da li to e, vaše mišljenje? Da li tračimo novac na široki pojas, a sateliti bi to mogli učiniti mnogo jeftinije? Hvala lijepa, to su moja pitanja. Gospodine Kelly, hvala. A sada gospodin Pekša. Evo, moram sada otići pa će kolega preuzeti predsjedanje. Dobar dan. U prvom redu hvala na vrlo lijepim prezentacijama. Mm, dobro je čuti ovako e, zanimljive i dobre vijesti. E, to je dobro za ovu zgradu i za ovaj dom. Imamo, imam tehnička pitanja. Elektromagnetski spektar je ograničeni resurs jer moramo osigurati da naše, naši uređaji koji emitiraju ne interferiraju jedni s drugima. Mogu si zamisliti da će to biti krucijalno za budući razvoj e, svemirske tehnologije. Da li nam nedostaje tog resursa za daljnji razvoj. Hoće li to ograničiti naše korištenje svemirske tehnologije? E, trebalo, zaista trebam pozitivan odgovor na ovo pitanje koje, koje mnogi postavljaju. Gospodin je će biti zadnji govornik. Hvala lijepa. U prvom redu govorim, govorit ću specifično o Galileu kao dio svemirske politike. E, Ujedinjena kraljevina je doprinjela, ja mislim, 1,2 milijarde e, eura tome i povećala kapacitet e, programa. To je 20% sredstava Galilea. Mislim da e, odbijanje pregovora od 2018. E, mislim da bi taj dobrinost trebao biti vraćen Ujedinjenoj kraljevini. Imali to, za to nade? Molim odgovore za unutar pet minuta, ako je moguće, možda malo dulje. E, htio bih odgovoriti na neka pitanja, ne na sva. Imamo dugi popis pitanja. E, o uredbi za svemir e, imamo dobar kompromis između institucija, iako su pregovori bili e, složeni. Ja, pitanje je financiranja. Ako imamo dovoljno, ako ne budemo imali dovoljno sredstava, to neće funkcionirati nećemo moći isporučiti rezultate. Financiranje je ključno. Drugo pitanje, upravljanje i odnosa Lizom i drugim agencijama. Kao što ste rekli, mi sada imamo novu uredbu, to je dobar e, kompromis. Imamo definirane e, odgovornosti svake institucije. Ne smijemo se i dalje e, svađati i boriti. Moramo se e, i iza ESA e i GSA ne mogu biti rivali. Moramo urediti odnose. Mislim da je ova uredba dobra stvar i sada moramo to ostvariti i provesti u praksi. Kopernik. E, netko je rekao, da li ste, imamo dovoljno novca za Kopernika? To je vrlo važan program. Možda ste, e, možda ste pročitali da je srpanj bio najvrući mjesec koji smo ikada imali na zemlji. Ta informacija dolazi od Kopernika. Bez Kopernika niko to ne bi mogao utvrditi. <clears throat> Ako gledamo e, praćenje CO2, e, opet je Kopernik e, ključan. Imamo li dovoljno novca za Kopernik? Nadamo se da je to slučaj. Ali jedan element koji moramo uzeti u obzir, vratit ću se na vaše pitanje. Kopernik se financira od strane Europske unije, ali i ESOM i državama članicama ESE oni e, e, financiraju neke elementne Kopernika. Evo, tu surađujemo i spajamo e, sredstva za vrlo važan program, a to je Kopernik. Gospodin Salini, imate pravo, downstream je od ključne važnosti i moramo objasniti koristi svemira, ali to moraju shvatiti svi sektori, a to nije očito. Ovaj odbor to zna. E, k vama dolazi, e, dolaze poduzeća, industrija, upoznati ste sa situacijom. Mm, I e, kad govorimo o sektorima, vi ne zaboravljate svemir. Svemir je ključan za downstream, za industriju, za digitalno područje i ako gledamo društvene koristi, e, e, spomenuli smo traganje i spašavanje. Evo, e, sada možemo lokalizirati osobu u moru, čovjeka u moru mnogo brže nego prije njega možemo tražiti e, sa Galileom, to možete pratiti na Twitteru. E, to pokazuje korisnost Galilea. Jasno je da je tu poruku teško percipirati. Svemirska industrija e, mora se obratiti drugim sektorima. ona se mora otvoriti prema van. Kad govorite o e, e, e, u New Space, o, ti ljudi koji investiraju, oni investiraju i u druge sektore. I to moramo uzeti u obzir u Europi. Moramo se popraviti na tom području. moramo i privući privatne ulagače. Još ih nemamo dovoljno moramo imati više privatnih ulaganja jer je e, svemir važan za rast Europe. Prema tome, privatni sektor je nužan. E, najteži problem je e, by European. To je stari zahtjev o tome se već dugo raspravlja kad govorimo sa malim i srednjim poduzećima, čak i izvan svemirskog sektora. To nikad nije stavljeno na stol, nikad nije prihvaćeno u Europi. Ja govorim općenito, vjerujemo e, da time što smo otvoreni smo i konkurentni. Ali e, moram biti e, otvoren ovdje. Ako govorimo o Galileju, budući imamo tu i sigurnosnu dimenziju, onda de facto možemo raditi samo s poduzećima uh, u Europi, iz Europe. Ne možemo uh, imati povjerenje uh, u poduzeća iz trećih zemalja. Za Galileo, zbog sigurnosne dimenzije, mi kupujemo na europskoj osnovi ali to nije ekvivalentno onome što postoji u SAD-u. Evo, kolege će odgovoriti i kolegica e, na sljedeća pitanja. Vrlo precizan odgovor. Počet ću sa pitanjem, e, pitanjem gospodina Salinija kako povećati polugu malih i srednjih poduzeća sa stanovišta GSA imamo konkretne prijedloge na stolu. Mislimo da obzor Europa nije dovoljan. Vjerujemo da trebamo lancirati i druge projekte. Prvi, e, prvo zovemo katalizatorom. To je projekt koji donosi ide, e, ideje i proizvod, proizvode tržištu to je tek u prvim fazama. Ali onda trebamo i proizvod e, približiti tržištu. To je jedna stvar. Drugo je promicati poduzetnički kapital. Vidimo e, zanimanje za to, ali evo ovo što smo čuli od Europske investicijske banke, to je područje koje trebamo istražiti. GSA može dati kompetencije koje su potrebne za to specifično financijsko područje. Spomenuli smo također da postoji tržište koje treba razviti. Ovdje e, mala i srednja poduzeća e, mogu igrati važnu ulogu, a to je javni sektor. E, javni sektor može biti važan klijent za GNSS EGNOS je bilo još jedno pitanje. Mm, mm, ispričavam se ako nisam bio jasan. E, mm, tu ne igra nikakvu ulovku. U tu, mora, tu ulogu mora igrati Europska svemirska agencija. E, E, to e, je odjel za e, operacije i usluge. Još jedno pitanje je došlo od gospodina Točenovskom. Što nakon ove faze? Već sam rekao, za 18 mjeseci otprilike ćemo postići puni operativni kapacitet Galilea u, u sljedećoj financijskoj perspektivi moramo gledati e, kontinuitet e, usluga. E, moramo sačuvati tu važnu performansu sustava. Moramo gledati i na razvoj tržišta. Trebamo specifične alate i razne volumene investicija E, tu e, moramo e, uključiti razne tehnologije. GNSS to ne može sam učiniti. Moramo spojiti razne tehnologije. Automatizirani automobil je dobar primjer. On će uključivati razne tehnologije. GNS mora izaći iz svoje kutije i ući u druga područja. E, cestarina je bilo jedno pitanje. Da, oko 60% e, e, naplatnih kućica koriste Egnos i Galileo. 60% njih koriste Egnos i Galileo i vidim tu pozitivnu, svjetlu budućnost. Mm, možemo ukloniti zemaljsku e, kućicu i koristiti samo svemirska sredstva. Elektronika auta spaja ove razne karaksti. Sada imamo navigaciju e, i tako dalje, a sutra ćemo imati samo jedan čip E, e, za GNSS koji će služiti raznim svrhama. A jedna stvar će biti naplata cestarine, pa ćemo smanjiti troškove po jedinici. Evo, ovdje ću se zaustaviti. Ne znam, ima li vremena za druge odgovore. Ovaj odbor e, je vrlo nepristojan ali smo jako e, zakasnili, pa vam sada zahvaljujem na e, vrlo dobrim odgovorima. Mm, mm, pažljivo ćemo pratiti vaš rad. E, mi smo jako za svemirsku politiku, želimo da se dodjele dostatna sredstva. Ali evo čeka nas revizorski sud a moramo i završiti sjednicu na vrijeme. E, ako imate e, dodatnih pitanja, onda e, možete, dodatna pitanja se mogu postaviti i odgovoriti pismenim putem. Evo, pitate se zašto sam ja ovdje. To nije moje novo zaduženje. Evo, potpredsjednik odbora e, zamjenjuje predsjednika. E, I e, evo, stoga sam ja ovdje. Sljedeća tema je revizorski sud. Um, please have So we jump to the... A sada prelazimo na iduću točku dnevnog reda i drago nam je da je s nama Revizorski sud ovdje u Europskom parlamentu uvijek je dobrodošao, posebno zato jer vi dajete vrlo, dajete nam u ruke jedan oštar mač e, i dajte nam mogućnost da e, kontroliramo politiku komisije. Danas e, im je rečeno da gospođa Ivanova će nam predstaviti posebno izvješće o e, vjetro i solarnoj pa, e, snazi za proizvodnju električne energije možda e, naši zastupnici koji imaju dugi mandat poznaju gospođu Ivanovu. Ona je sada e, dekan drugog vijeća koji je zadužen za investicije, za koheziju, e, rast i inkluziju. I bez danjeg odlaganja dajem vam riječ. Hvala vam lijepa. Uvijek mi je drago vratiti se Europskom parlamentu, posebno odboru ITRA E, nemamo puno prilike da vam predstavljamo svoje izvješća, no danas je jedna dobra prilika. Već smo bili ovdje da raspravljamo o širokopojasnoj mreži e, povlačenja nuklearnih energetici, klimi. Ako dopuštate, gospodine predsjedniče, ja ću reći nekoliko riječi o projekte koji su u tijeku, koji su pripremi i koji će uskoro biti objavljeni i koji eventualno mogu zanimati i e, zastupnike ovog odbora. To je prvo inicijativa komisije, a to je digitalizacija europske industrije, to je industrija 4.0, uskoro će biti objavljeno izvješće, također nuklearna sigurnost, energetske oznake i iduće godine infrastruktura za punjenje električnih uređaja. Danas tema je naravno posebno izvješće, a to je vjetrosnaga i solarna snaga za proizvodnju električne energije. Ono što ću učiniti bit će nešto netipično. Ja nisam e, član koji izvješćuje, ali budući da gospodin Pufan koji je bio izvjestitelj je napustio naš revizorski sud Eh, ja ću zamoliti eh, šeficu eh, radne skupine da predstavi rezultate. Nekoliko samo riječi o solarnoj energiji i vjetroelektrani, to je vrlo važna tema. Došlo je do porasti od 400% od 4000 između 2005. i 2017. godine kada se radi o proizvodnji električne energije i između 2007. i 2020. Europska je unija pružila 8,8 milijardi eura upravo u e, projekte obnovljive, e, obnovljive kroz kohezijski fond i Europski fond za regionalni razvoj, uključujući 97 2 e, milijuna za vjetro, i više od milijardu za e, e, investicije u solarnu energiju. Time se e, radi se o različitim vrstama financijske pomoći, certifikati za 21. 26. komisija predlaže 71,8 milijardi eura, čime bi se poduprle akcije za zaštitu E, dakle, borbe protiv klimatskih promjena. Dakle, to je puno novca i želimo procijeniti učinkovitost i djelotvornost tih mjera. Europska je unija utvrdila nacionalne e, ciljeve kada se radi o e, korištenju obnovljivih energija za različite svrhe. Što se tiče ciljeva za 2030. nacionalni ciljevi su napušteni i utvrđena je europski cilj. Dakle, revizorski sud utvrđuje napredak pojedinačnih država članica i e, kakav je uspješnost Europske unije na putu prema tom konačnom cilju i da, li te financijske potpore za proizvodnju električne energije kada se radi o tim obnovljivim izvorima energije, je li to učinkovito? Ja ću sada dati riječ e, e, mojoj kolegici koja će nam predstaviti samu prezentaciju. Članovi odbora ITRE e, u lipnju smo prošle godine objavili izvješće, a to je električna energija koja dolazi iz vjetroenergije i solarne energije, što je izazvalo poprilično veliki interes u javnosti. Ja sam bila šefica radne skupine, a do mene je e, glavni e, menadžer koji je bio nadzornik revizije. Mi danas predstavljamo zaključke našeg izvješća i imat ćemo na kraju priliku odgovoriti na vaša pitanja. Pravna osnova našeg revizije bila je direktiva iz 2008. koja je poznata pod nazivom RED 1. Također smo analizali e, preine tuku te e, direktive iz 2018. koja je jedna od šest e, e, dijelova takozvanog čistog paketa. Između 2005. i 2017. udio obnovljivih izvora energije u proizvodnji se udvostručio sa 15 na 32%. To je zbog velikog povećanja električne energije koja dolazi iz vjetrosnage od 400 i 8 tisuća e, posto iz solne energije kroz cijelo to e, vremensko razdoblje. Na lijevoj strani možete vidjeti razvoj e, mješavina obnovljivih energija. Sa lijeve strane možete vidjeti da u povijesti zapravo da potražnja za električnom energijom ostaje na istoj razini. Također želimo naglasiti da od 2015. te dvije tehnologije, dakle vjetro i solarna, zajedno su nadmašile proizvodnju električne energije iz vode, što zapravo ostaje, koja ostaje na istoj razini. Glavni razlozi zbog povećanja električne energije koja dolazi iz vetroelektrane i sunca je prvo smanjenje troškova energije za ta dva sektora i druga poticaja koju daju države članice, što je bio zapravo i glavna tema našeg izvješća. E, pad troškova za proizvodnju električne energije iz vjetra i sunca e, se vrlo jasno e, se pokazuje kroz jedan pokazatelj koji se zove jedan trošak proizvodnje električne energije koju industrija koristi kako bi proračunala troškove električne energije iz različitih tehnologija, obnovljivih i neobnovljivih. Ovo sivo područje pokazuje troškove za proizvodnju električne energije iz fosilnih goriva. Što se tiče vjetra, je to je u okviru e, onih troškova koji su postojali za fosilnih goriva, ali je došlo do pada u razdoblju između 2010. i 2017. Što se tiče e, proizvodnje iz solarne energije, došlo je do pada troškova, što je dovelo, što je bilo uzrokoveno do pada cijene panela od 81% od 2009. godine nadalje. Dakle, tu postoje dokazi da su sada vjetroelektrana i sunce jeftini izvori proizvodnje električne energije i upravo električna energija iz tih izvora je jeftinija upravo e, jeftinija od one koja se proizvodi iz fosilnih izvora. E, što se tiče naših zaključaka i preporuka, E, prvo počinjemo sa napretkom koje je Europska unija ostvarila upravo povećanju udjela energije iz obnovljivih izvora u konačnom miksu. 2017. 17,5% od 20%, što je naravno cilj za 2020. je postignen, a 2005. je e, krenuli smo od 9%. 11 od 20 država članica već su postigle svoje nacionalne ciljeve kakve e, je utvrdio red 1. To su Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Hrvatska, Italija, Litva, Mađarska, Rumunjska, Finska i Švedska. Međutim, ne, e, sve od 17 država članicama će uspjeti postići svoje ciljeve. Tu su Grčka, Litva, Austrija, a to znači da one moraju nastaviti primjenjivati mjere koje e, su usmjerene na obnovljive izvore. Dakle, tu postoje određeni e, rizici za Njemačku, Belgiju, Španjolsku, Cipar, Maltu, Portugal, Sloveniju i Slovak, Slovačku, budući da one trebaju povećati e, svoj udio obnovljivih energija po brzini koja je veća od dosadašnje Nizozemska, Francuska, Ujedinjena kraljevina, Luksemburg u Poljskoj su suočeni sa velikim rizikom, budući da im jako puno nedostaje da bi ostvarili svoje ciljeve do 2020. S obzirom, e, dakle, dakle mi zaključujemo da polovica država članica su zapravo e, u opasnosti da neće moći proizvesti dovoljno električne energije iz obnovljivih izvora e, kako bi postigli svoje ciljeve za 2020. Stoga smo, e, stoga smo zabrinuti. Hoće li ti naravno oni koji su već postigli svoje ciljeve, hoće li biti to dovoljno da se pokriju nedostaci onih drugih? Kako bi se zapravo E, popunila ta, taj jaz? trebali razmišljati o dražbama i e, ulagati u e, infrastrukturu i interkonektore, što je također jedan od naših zaključaka. Drugi zaključak odnosi se red 1. To je pozitivan e, aspekt, ali i nedostaci. Direktiva je utvrdila obvezujuće ciljeve za 2020. kako na razini država članica i Europske unije, kako i minimalne putanje za, države članice. To znači da obvezuje države članice da definiraju strategije od 2010. do 2020. I također e, da naravno razvio mjere kako bi ostvarili svoje ciljeve. Međutim, mi smo utvrdili da su e, u direktivi koja je upućena statističkim uredima koja treba dostavljati e, Eurostatu, da su ti rokovi predugi, a da bi se poduzelo e, potrebno djelovanje. To znači da, da, da bismo znali jesu li države članice 2020. ostvarili svoje cilje. Također, red 1 ograničava e, mandat e, komisije, tako da komisija ne može intervenirati ukoliko država članica nije na uh, potrebnoj putanje ostvarenja ciljeva. I stoga mi zaključujemo da je red 1 ima važnu ulogu, međutim, pravni okvir ne pruža Eh, pravodobno izvješćivanje niti omogućuje komisiji da intervenira onda kad države članice ne ostvaruju potreban napredak. Dakle, naša je preporuka da treba poboljšati prikupljanje statističkih podataka, a to znači da dio eh, uredbe koje se odnosi na statističke podatke treba smanjiti eh, rokove za podnošenje izvješća sa 11 na 9 mjeseci. The most important part of... Najvažniji dio našeg izvješća odnosi se na korištenje vjetro e, snage i solarne snage u državama članice. Tu smo e, e, istraživali obnovljive u Grčkoj, Poljskoj i Njemačkoj. Eh, od kada se počelo pružati poticaje za tu vrstu energije, udio vjetroelektrane u proizvodnji električne energije neprestano se povećava, linarno povećava sa eh, izuzećem Španjolske gdje se to smanjuje 2015. Udio solarne energije se jako povećava u Grčkoj, Španjolskoj eh, i Njemačkoj a prije stagnirati u Grčkoj i Španjolskoj nakon 2015. zbog mjera koje su bile eh, koje su poduzete. Solarna energija u Poljskoj je dovela, zapravo nije ništa pridonijela po eh, proizvodnji električne energije, budući da se Poljska nije postavila ambiciozne ciljeve proizvodnje električne energije iz sunca. Smanjivanje troškova tehnologije i visoki potpora e, su, činile, e, su činili investicije u sunce i vjetar e, vrlo profitabilnim. 9 od 25 projekta, 3 u Njemačkoj, 1 u Španjolskoj, 1 u Poljskoj imali su vrlo atraktivne stope povrata, što je 3 do 11 postotnih bodova više od, eh, onda, od mjeseca kada su ti projekti eh, odobreni. Dakle, ti, te troškove su eh, ili dolazili iz državnih proračuna. Dakle, što je dovelo do povećanja e, e, cijene električne energije i do nacionalnih deficita. Kada su države počele smanjivati razinu e, poticaja, onda je to utjecalo i na stopu raspolaganja postrojenja na vjetra i sunce. Također vidimo da nedostaje dražbi električne energije od 2016. Isto tako, postoje praktična e, ograničenja za proizvode, koju, to je definirano nacionalnim zakonodavstvima, posebno se to odnosi na sudjelovanje građana e, i potrebi njihovog organiziranja u energetske unije. Također smo utvrdili da države članice ne koriste mehanizme e, suradnje, da nisu skloni suradnji u energetici, tako da energetsko tržište i dalje ostaje fragmentirano. Osta, dakle, korektivne mjere koje su poduzele države članice kako bi smanjile teret e, na građanima i državni proračima daje određeno povjerenje e, investicijama dražbe i sudjelovanje građana mogu povećavaju, mogu povećati kapacitet električne energije i sunca i vjetra i mogu također e, zadovoljiti potrebne investicije kako bi se postigli ciljevi za 2030. Mi preporučamo e, Europskoj komisiji da se osigura dovoljno dražbi za električnu energiju, da utvrde koje države članice koje nisu predvidjele dovoljno dražbi i da naravno također izvijeste o rezultatima tih dražbi. E, postoje i drugi, druge prepreke kao što je restriktivno urbano planiranje, dugi administrativni postupci, posebno kada se tiče ograničenja u urbanom planiranju, mi smo pronašli regije koje su utvrdili e, recimo minimalnu udaljenost od vjetroelektrane od kuća, što zna recimo od 2 km. U Njemačkoj recimo učinak mjere jest da se smanje one površine koje se mogu koristiti e, za vjetroelektrane i to samo na područje od 0,3% površine. S tom mjerom u Poljskoj zemlja na kojoj se može e, e, na koje se može koristiti za vjetroelektrane 0,1% od površine umjesto recimo 0,6%. Što se tiče upravnih postupaka, države članice članice su utvrdile maksimalno vrijeme za prikupljanje svih dozvala koje su potrebne kako bi se otvorilo vjetropark ili solarni park. No, to nije ispunjeno u Grčkoj i Španjolskoj. U tim dvijema zemlja moguće je sedam godina za provođenje tog postupka, dok se može on fizički odraditi za pet godina. Dakle, mi zaključujemo da upravo restriktivna pravila urbanog planiranja zapravo onemogućuju e, postavljanje novih elektrana i da to komplicira poslovno okruženje, posebno kada se rade o vjetroprojektima. Naša preporuka stvoriti jedno povoljnije poslovno okruženje i pojednostaviti administrativne postupke. Dakle, peto, peto zaključek su investicije u mrežu e, koje kasne u četirima državama članicama koje smo posjetili, posude u Njemačkoj. E, dakle, manje od 10% proširenja mreže su zaključeni do kraja 2017. Dakle, nedovoljno razvijena mreža dovodi do gubitka energije. E, dakle, kada jednostavno Njemačka ne može uvoziti struju onda kad joj je ona potrebna. Smanjuje se efikasnost mreže, što onemogućuje razvoj, recimo, elektrana e, tamo gdje je to moguće, recimo u Grčkoj ili u Španjolskoj, i na posljedku želimo skrenuti pozornost na činjenicu da cilj od 2030. E, potreban je visoki udio u e, električne energije iz obnovljivih. Danas je 31% e, i to je naravno jako dugi put da bi se postigli e, e, ciljevi iz 2030. To znači da je hitno su potrebna ulaganja. I zaključujemo da upravo kašnjenje investicija u mrežu e, i razvoj sinergija među državama članica je nešto što je potrebno, stoga preporučujemo upravo ulaganja u mrežnu infrastrukturu. Države članice također treba razriješiti svoje probleme sa mreži i isto tako e, treba napraviti određena ulaganja u interkonektore. Šesti zaključak naših revizija odnosi se Eh, na direktive iz takozvanog čistog paketa u odnosu na eh, direktivu red 1 regulatorni okvir eh, dalje podupire proširenje obnovljivih izvora energije također predviđa danji razvoj energetske unije, također predviđa one stop shop, posebno što se tiče instalacija i također podržava uspostavu novih financijskih e, instrumenata i također daje određene dužnosti vezane za kontrolu i, e, praćenje. Iako je komisija 2016. utvrdila da nacionalni ciljevi red 1 su se smatraju najvažniji poticaj za e, upravo investicije u energetiku u nekim drugim državama članicama 2030. E, postoji samo e, europski cilj od 32%. To stvara rizik da države članice ili e, su iznad ostvarile više od svojih ciljeva ili pak onih koji ostvaruju niže. Isto tako, postoje problemi vezani za pravodobno izvješćivanje, to nije riješeno i naravno direktiva treba biti pretočena u nacionalno zakonodavstvo. Sve četiri države članice koje smo posjetili e, su prenijele direktivu e, sa zakašnjenjem u svoje nacionalno zakonodavstvo. Dakle, u našim zaključku mi prepoznajemo da red jedan i uredbe na razini nacionalnih vlada, to stvara bolju osnovu, međutim nedostatak nacionalnih ciljeva, isto tako e, činjenica da se nisu otklonile glavne slabosti zapravo dovode u pitanje hoće li biti postignuta hoće li biti postignut cilj za 2030. godinu. I time dolazimo na kraj naše prezentacije. Hvala vam lijepa na pozornosti i imate riječ. thank you very much. I'm looking Hvala lijepa. Vidim da nema koordinatora. Imam samo kratko pitanje vezano uz metodologiju. Što se tiče zaključka broj 4, vi ste govorili o udaljenosti u odnosu na naseljena mjesta i na smanjenje broja mjesta gdje se može stvarati energija pomoć obnovljivih izvora. U Poljskoj, koliko ja znam, na temelju europskih odredbi e, potrebna je određena udaljenost koja je čak veća u odnosu na ono što traže nacionalne odredbe u pogledu ljudskog naseljavanja tako da što se tiče metodologija, što možete komentirati na temelju rezultata broj četiri. Jer e, udaljenost ovakvih postrojenja e, u više od 50% slučajeva nije definirana udaljenost od e, naših naseljenih mjesta, a tu je također i pitanje I pitanje ugroženosti e, faune. Tako da mislim da možemo sada otvoriti raspravu. Gospođa Kuteja. Hvala. Predsjedavajući, zahvaljujem na studiji koju ste predstavili danas. Htjela bih se koncentrirati na jednu od preporuka koju ste dali u svojoj prezentaciji. Što se tiče potrebe da se pojednostavi administrativni postupak za stvaranje energije iz obnovljivih izvora. Za privatna ulaganja postoje određena razina rizika što se tiče interakcije sa javnom upravom. Prvi rizik je poslovanja u određenoj zemlji gdje se razvija određeni projekt. drugi rizik je rizik ulaganja u birokraciju određene države. Mm, e, imamo fazu razvoja u projektu, a to može koštati čak do 10% od ukupnog projekta jer e, se e, treba čovjek snalaziti kroz razne probleme javne uprave. Na primjer, treba pronaći teren koji je pogodan za instalaciju, dobiti sve dozvole i tako dalje. E, neke zemlje su postigle svoje ciljeve, imajući na umu ciljeve za 2030. godinu. Ipak mi bismo trebali pojednostaviti fazu razvoja projekta i da bismo više trebali ulagati u nju neki mm, subjekti koji razvijaju projekte vidjeli su mogućnost da javna uprava pomogne u toj fazi i da se time dođe do javne nabave za fazu provedbe. Time bi se smanjili rizici i potaknula ulaganja. Time bi se povećala suradnja između privatnog i javnog sektora kroz partnerstva stvarala bi se nova radna mjesta i novi prihodi za razne države i, drža, i građanima e, dali bolju predođbu o učinku na okoliš. E, možete li javno-privatna partnerstva i dalje promovirati e, u pogledu procesa autorizacije? Mislite li da javna uprava treba preuzeti svoj dio odgovornosti za projekt i ako je odgovor potvrdan, Možemo li pojednostavljenjem e, procesa e, pomoći u svemu tome i što možemo učiniti na europskoj razini kako bismo dali svoj doprinos? Hvala. Hvala. Drago mi je što ste na kraju svog izlaganja postavili pitanje. Gospodin Rop sad ima riječ. E, Hvala, predsjedavajući. Mislim da je ovo pitanje jako važno i zahvaljujem gostima na ovim izlaganjima i na predstavljanju studije. Postoje razlike među državama, neke države proizvode više energije, neke manje, ali svima je jasno da su obnovljivi izvori energije naša budućnost jer se energija proizvodi besplatno. Treba govoriti i o infrastrukturi koja je potrebna da se kvalitetno proizvodi energija nove tehnologije omogućavaju nam proizvodnju velike količine energije u mnogim državama članicama. Zašto postoje tolike razlike u proizvodnji među državama članicama? Je li to e, zbog razlika u nacionalnim sustavima, odredbama ili odlukama? Zašto neke države proizvode 20% ili više Eh, iz obnovljivih izvora energije, a neke države samo 1%, možda nema dovoljno poticaja. I još jedno pitanje. Mislim da javnost želi da se više razvija vjetroenergija i solarna energija. Ali neke države, kao moja, Litva, koja izgleda ima dobre rezultate u ovom sektoru na temelju vaše studije, ipak tamo građani smatraju da ne činimo dovoljno da bismo dobili energiju iz obnovljivih izvora. E, ipak mi ne kupujemo električnu energiju, dakle ako korisnik proizvodi više energije nego što potroši, onda mora pokloniti proizvedenu električnu energiju državi. Možemo li imati neke prepreke u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora i koja bi mogla biti moguća rješenja? Hvala. Poštovani kolege, imam popis govornika od šest osoba. Imamo još jako malo vremena. E, I kako bismo da li dovoljno opsežne odgovore, htio bih vas zamoliti da pitanje traje ne više od jedne minute. Smiješno je da e, postavimo 20 pitanja i onda govorniku damo samo 5 minuta za odgovor. E, sljedeći govornik bit će gospodin Grutler. Sorry, my name is Grudler. Uh, it doesn't no. Uh, je vais vous parler en... Govorit ću francuski. Mm. Ove elektrane su potrebne na sunce i na vjetar. Uh, Vršna proizvodnja uh, odgovara rijetko vršnoj potražnji uh, energije a obnovima energija se ne može e, skladištiti. E, da li vaše studije pokazuju kako e, zemlje nadopunjuju obnovivu energiju drugim oblicima energije, fosilnom energijom, plinskom i tako dalje? Dekarboniziran vodik bi nam međutim omogućio da se proizvodi električna energija kada e, imamo opasnost da ne, energije ponestane. Hvala. Sljedeći govornik. Fusam. Hvala. Pokušat ću skratiti. Zahvaljujem na ovom zanimljivom izvješću dali ste preporuku. Rekli ste da cilj od 32% na europskoj razini treba pretvoriti u ciljeve na nacionalnoj razini. To je jasno, ali to treba učiniti što prije što se tiče ciljeva za 2030. Možete li nam nešto više reći o preporukama što se tiče statistika? Iznenadilo me to što iz vaše e, prezentacije shvaćam da se tu radi o razdoblju samo dvije godine. Kako možemo odrediti cilj za ažurirano statistike? Hoćemo li imati e, ažuriranje u realnom vremenu? Hvala. Hvala što ste se pridržavali zadanog vremena. Gospodin Flego. Eh, hvala vam puno na ovim riječima. Dakle, ono što ja mislim da je važno ovdje naglasiti, svi smo naravno za alternativne izvore energije, svi smo naravno za vjetroenergiju, za solarnu energiju, ali osnovno pitanje koje se postavlja, postavlja se pitanje konkurentnosti. E, moje pitanje dakle glasi da li države članice dovoljno rade upravo na konkurentnosti gospodarstva da radi ekologije i prelaza na alternativne izvore energije ne gubimo na konkurentnosti pa da neki treći nevažno da li neki iz Kine, Rusije, Amerike ne profitiraju? Hvala. Thank you for your discipline. The next one is Hvala. Sljedeći govornik, eh, gospođa Paulus. Hvala, predsjedavajući. Mislim da ove slajdove možete poslati svim članovima odbora. Hvala. A eh, što se tiče eh, uredbe o pticama, to nije stvar eh, koja bi se mogla definirati kriterijem. Bilo bi dobro imati kriterije koje se temelje na znanstvenim dokazima. A što se tiče fosilnih goriva, eh, vi ste dali određeni raspon u vašim slajdovima za nova fosilna goriva i postojeća fosilna goriva. Koji bi, koja bi bila cijena e, koju ste iskazali, današnja cijena ili cijena iz 2015. godine, jer vi ste spomenuli to da je došlo do velikog smanjenja. Jeste li, e, smatrate možda da su dražbe e, dobar način za postizanje ciljeva i to zašto? Jer prelazak na dražbe u Njemačkoj je smanjio raznolikost i zato je to bilo prilično štetno. Sljedeći govornik, gospodin Gozales Casades. Hvala. Predsjedavajući, ova studija je irsvrsna e, i daje pregled situacije onoga što se sada događa. Nacionalni obvezujući ciljevi u e, direktivi red 2 nedostaju i zbog toga nećemo postići ciljeve iz 2030. Što se tiče uredbe o upravljanju, e, slažem s time da trebamo imati nacionalne ciljeve i time bismo mogli nadomjestiti nedostatak drugih nacionalnih ciljeva. E, koje su vaše preporuke što se tiče postizanja ciljeva, e, bez obzira na prenošenje direktive u nacionalno zakonodavstvo. Rekli se da treba poticati obnovljive izvor energije, ali rekli se također da naponske čelije i vjetroenergija predstavljaju e, konkurentna područja. E, koje vrste potpore predlažete u ovakvim okolnostima? ovi sustavi, ovi režimi, jesu li danas oni postavljeni na krivim temeljima ili e, možemo reći da su prepreke administrativne ili ekonomske. Što se tiče Power Purchase Agreements, koja bi mogla biti uloga toga? E, proizvodnja energije iz vjetra je nešto što je prilično volatilno i moje pitanje je imate li nekakav pregled situacije kako bismo mogli uravnotežiti tu proizvodnju? E, imamo potražnju i ponudu. Koje instrumente ste vi prepoznali e, koji se koriste instrumenti u raznim državama članicama? Hvala. Sljedeći, gospodin Blos. Hvala predsjedavajućih. Zahvaljujem na ovim zanimljivim studijama. Ovdje sam. Mislim da time ukazujemo na razne stvari kojima se trebamo baviti u ovom odboru. Dva pitanja imam. Prvo, možete li mi objasniti zašto kažete da nema dovoljno dražbi? koji su nedostaci, koji je trošak e, tih nedostatnih dražbi i oportunitetni trošak za nas kao društvo. I mi e, u Njemačkoj spomenute su restrikcije u prostornom planiranju, ali možemo to preokrenuti i reći koje su šanse koje postoje u Poljskoj za E, vjetroenergiju. Možete li dati neke brojke u pogledu na te mogućnosti i dobitak u pogledu efikasnosti koji se tu nazire? Hvala. Gospođo Milan. Hvala predsjedniče. Ja ću se dotaći e, jedne vaše e, primjedbe o ulaganju u energiju vjetra i sunca e, i prostornog planiranja. E, e, čak i kako je to slučaj dviju zemalja, prema nama i prema vašem izvještaju, to se brzo razvijalo na početku, a sada stagnira a to može i e, zadirati u nacionalnu suverenost na području prostornog planiranja. E, ovo usporavanje ulaganja e, u ove energije dovodi do strane konkurencije. Naročito imamo kinesku tehnologiju i konkurenciju. Hvala lijepa. Gospodine Ros je posljednji. Hvala predsjedniče. Čista energija je energija vjetra i sunca, bolja za okoliš. Da li ste e, svjesni zdravstvenih implikacija? Recimo zagađenje niskim frekvencijama Imamo i masovno pogibanje ptica zbog e, vjetrenjača. E, vjetroelektrane zauzimaju prostor. Treba uspostaviti ravnotežu između zahtjeva e, čiste energije i ovih drugih utjecaja. U lipnju smo imali po, pomanjkanje električne energije došlo je do uh, blackouta e, zbog vremenskih prilika. Evo, e, imate li na umu i ove negativne strane ove vrste dobivanja energije? Ovo zaključuje listu govornika. Ja se referiram na Eh, direktivi o staništima flore i faune. Imamo otprilike 22 pitanja, a samo 7 minuta na raspolaganju. Mm, pa ćemo evo dati eh, sudu 15 minuta, ali to je eh, granica. Same ćete odlučiti kako ćete se raspodijeliti za odgovore jedna a, imamo i tehničkih pitanja. Pitanje e, suradnje između e, javnih i privatnih ulagača. To je važno pitanje. E, ocjena učinka je rekla da da trebamo potrebu za 254 milijarde novih ulaganja. Danas su doprinosi mnogo niži. A, za budućnost imamo pred, m, predviđeno 71 milijardu. Vidite kolika je ovdje razlika između onog što je potrebno i što postoji. Stoga moramo privući privatne E, privatnih e, ulaganja. E, koja je uloga PPA EOVA? U ovom kontekstu moram reći da moramo biti vrlo pažljivi kad govorimo o privatno-javnom partnerstvu. Moramo osigurati transparentnost. A ta transparentnost vrlo često ne postoji. Da, postoji tu vrijednost, i korist, ali e, moramo biti oprezni jer govorimo o velikim svotama. Govorimo više od 200 milijardi. A sada ću e, prepustiti riječ kolegama e, jer imamo još dvadesetak pitanja. Mislim da će biti lako da ih sve pokrijemo je, vidim da je ova tema vrlo zanimljiva za vas. E, mogli bismo ocjenjivati sve ove elemente koje ste spomenuli. E, ono što je izvan našeg područja, e, rekla bih da se nismo dotakli kineske tehnologije mm, i smanjenje europskih ulaganja to nije bilo područje naše revizije. E, Vjetrenjeće, e, ubijanje ptica, smrt ptica, pogibija ptica. E, ono što smo naučili u posljednje dvije godine za vrijeme naše revizije jeste da vjetroturbine nisu štetne za zdravlje to kažu naši stručnjaci, to su nam rekli e, stručnjaci koje smo konzultirati. Smrtnost ptica je problem, ali ako imate dobru analizu e, izbora mjesta, e, onda taj problem se može izbjeći. Stabilnost energetske mreže E, u slučaju vjetroelektrana. Naravno, oscilacija u proizvodnji e, e, obnovive energije jeste problem. Ali ni to nije naše područje. Ali ono što smo saznali jeste kada imate višak električne energije, onda ga možete prodavati susjedima. I to zahtjeva povećanje E, mreža kako bismo kako se bi se te kapacitete moglo dalje prodavati i iskoristiti. Mm. Što se tiče dražbi, nedovoljan broj dražbi, da pomoću dražba E, imamo smjernice komisije e, ne možete dodavati nove e, kapacitete od 2016. sa novim tarifama. Mi vidimo da je to dobro. Zašto? Tržište energije vjetra i sunca je on, to je sada slobodno tržište. Ne trebamo toliko subvencija. A E, dražbe su povezane samo sa planiranjem e, država članica. Ako države članice ne žele razviti zelenu energiju, to je njihova odluka. I tu imamo najzanimljiviji dio cijele priče. Energetski miks e, prema svake države članice prema ugovoru je E, nacionalna odgovornost. E, to nije nešto što komisija može nametati. E, što se tiče skladištenja i proizvodnja naspram potražnje, ni to nije u našem mandatu ali pred nekoliko mjeseci smo dobili jedan izvještaj o skladištenju. To je bilo u ljeti 2018. I, i mi smo o tome, na, evo, post, izvještaj postoji. Što se tiče statistike i ciljevi za pojedine zemlje. Govorimo o 2018. godini, to nedavna prošlost E, odluka je pala da ne bude nacionalno obveznih e, ciljeva. Statistike. E, začudilo nas je zašto se kaže 11 mjeseci. Na internetu se može vidjeti koliko se proizvodi energije vjetra i sunca. Ali tu su sadržani i drugi elementi. To, tu je biomasa uključena i, i statistički uredi e, pri prikupljanju podataka e, kažu da to zahtjeva mnogo vremena. Eurostatu smo rekli da bi se to trebalo skratiti na devet mjeseci taj rok kako bi se sljedeće e, godine, recimo na krajem 2020. 2021 imamo već podatke za 2020. Kako ne bismo toliko zaostajali s podacima. E, ova e, konkurentnost, e, kineska konkurencija, da li zemlje dosta rade na obnovivoj energiji i konkurentnosti. Mi smo, e, Evropska unija je vodila na e, kapacitetima kapacitetima e, energije vjetra i sunca, ali onda su se tu uključili Kinezi. Oni su jako jaki na tržištu. Morate uzeti u obzir koliko stanovnika ima Kina, a koliko Evropska unija. Ne možemo očekivati iste kapacitete kao Kina Možda to nije ni potrebno. Moramo naći kod toga ravnotežu. Onda ste govorili o grafikonu o troškovima. Evo, o, to je taj grafikon. Moram vam reći da to nije naš grafikon. Preuzeli smo od Arenata. To je organizacija koja studira taj predmet. Ona ima 160 članova. E, države članice Evropske unije su tu također. Ima i savjetnike komisije o energetskim temama. Ne znam kako prikupljuju podatke. Mi govorimo o troškovima. E, nijedan e, nijedno poduzeće za proizvodnju energije vam ne bi otkrilo svoje troškove. Evo, nešto bih dodao e, ono što mi pokrivamo u našoj e, reviziji učinkovitost Evropske unije u e, proizvodnji energije vjetra i sunca. Mi e, ocjenjujemo razne elemente u našim studijama. One stvari ocjenjujemo koje usporavaju napredak. To nije bilo u našem mandatu. Mm, troškovi dražbi, ni to nije uključeno u našoj reviziji. Mi se fokusiramo na proizvodnju. E, nacionalni ciljevi, e, radi se o novoj direktivi. Naša je preporuka e, da se provode postojeći propisi unutar tih propisa trebamo vršiti bolji nadzor. Ako se ne držimo propisa, onda nećemo postići ciljeve Europske unije. Prostorno planiranje. E, ono mi smo gledali samo prostorno planiranje. Odluke u prostornom e, planiranju su smanjile područje koje je dostupno za e, e, vjetroelektrane i solarne elektrane. To je bio culj našeg proučavanja, ilustracija. Ne možemo reći da želimo proizvoditi više, a s druge strane smanjivati prostor e, za te pogone i za te elektrane. On, e, javni projekti mm, e, gledamo ovdje na dijeljenje u upravljanju sam projekt će odlučiti koga će uposliti, e, čije će savjete koristiti, kako žele, kakvu interakciju žele imati. Da li će ići prema, preko interneta, da li će uzeti neke savjetnike koji će ih voditi korak po korak, da li će se e, obraćati nekim drugim tijelima, to je nacionalna odluka. Uh, Države članice moraju ustanoviti Eh, instituciju sve na jednom mjestu, one stop shop. To će biti ured koji će eh, pripremiti cijelu dokumentaciju. To Njemačka već ima. Unutar šest mjeseci u Njemačkoj eh, dobijete dozvolu za šest mjeseci, u drugim državama članicama to traje godinama. Dame i gospodo, Mislim da možemo zahvaliti sudu, revizorskom sudu. O, on je naš važan partner u ovakvim izvještajima. mi mm, trebamo njihovu pomoć u nadzoru komisije. Mi nemamo puno vremena, ja sam se zaista trudio da svima dam riječ Morali smo se skratiti na jednu minutu, ali sada vam zahvaljujem i e, mislim da moramo preći na e, sljedeću točku dnevnog reda. Zahvaljujem e, našim gostima na njihovim izlaganjima i odgovorima. Nadam se da ćemo se uskoro opet vidjeti. Malo sam nervozan jer sam trebao biti ovdje do 16.45, ali očigledno da ćemo prijeći na iduću točku dnevnog reda, a to je predstavljanje komisije izvješća o provedbi e, programa pomoći e, za zatvaranje nuklearnih elektrana e, koja se pruža Bugarskoj, Litvi i Slovačkoj. Želim podsjetiti članke da je Bugarska, Slovačka i Litva kad su pristupale Europskoj uniji da su se obvezali da će zatvoriti osam nuklearnih reaktora prije njihovog okončanja njihovog životnog vijeka. I tu je poduži e, popis tih nuklearnih postrojenja, želim pozvati gospodina Garibu, koji je vršitelj dužnosti zamjenika glavnog ravnatelja i direktor u glavnoj upravi o energetici, koji će nam predstaviti izvješće kojim se daje uvid u provedbu programa pomoći tijekom 2018. godine. Imamo zato 45 minuta i želim riječ dati riječ gospodinu Garibis. Je li on stigao? Da. Onda očekujemo dakle komisiju. Aha, od, napravit ćete ovo predstavljanje sa svog mjesta u redu. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. Dobar dan. Pokušat ću dati jedan pregled E, radi se dakle o programu pomoći komisije, kao, radi se o osam reaktora koji su zatvoreni prije kraja njihovog uobičajenog kraja životnog vijeka i to je bio uvjet za pristup Europske uniji. I Europska unija se uzvrat e, obvezala kao jednu mjeru solidarnosti da će financijski pot, potporu dati tim trima državama. Na slajdovima vidjete osam, e, jedna Ignalina u Litvi, dva u Bohunice u Slovačkoj i četiri Kozloduj u Bugarskoj. Prije svega dopustite da kažem i vidite datume zatvaranja. Posljednji zatvoreni bili je drugi reaktor u Ignalini koji je definitivno zatvoren krajem 2009. Dakle, prvo što želim reći jest da je e, zapravo taj program sada e, irreverzibilan I e, u posljednjem e, financijskom razdoblju koji je poslao 2014. mi smo ostvarili većinu naših ciljeva, kao što ću vam pokazati, i planiranje slijedi prema konačnim datumima koji su bili e, predviđeni 2014. godine. Dakle, ako pogledamo program Ignalinu, ono što treba naglasiti jest da zbog E, stavljanja u pogon jednog postrojenja za e, razgradnju otpada, reaktori e, u Ignalini mogli su biti, dakle, gorivo je moglo biti uklonjeno i možete vidjeti na ovim fotografijama imamo veliki broj kontejnera koji, sadrži nuklearni, otpad i, i Isto tako postupak uklanjanja, odnosno zbrinjavanja tog otpada je na dobrom e, putu i dobro napreduje. Da vam dam određenu ideju što se događa u drugim dijelovima nuklearne elektrane, to je prostor sa turbinom gdje se zapravo nalazi većina opreme i da vam dam predočbu o veličini, dakle ta e, dvorana je dugačka 800 metara, Dakle, jako dugo trebate hodati da dođete od jednog do drugog kraja te dvorane. I ta dvorana s turbinom, s turbine jedna, je posve e, prazna, a isti postupak zapravo se odnosi na drugu dvoranu s turbinom, a postrojenje koje prikuplja nuklearni otpad koji dolazi iz tih operacija. To nije visoko, e, e, visoko e, radioaktivni otpar, a kada govorit ću nešto o tome vezano za bohunice, i ta postrojenje je u punom pogonu. Ako prijeđemo na program Kozloduj u Bugarskoj, radi se o četiri reaktora i ono što je zanimljivo da i ovdje sva oprema koja se nalazi u dvorani sa turbinom je potpuno e, demontirana, zapravo je postignuta ta važna e, faza je okončana u krajem kolovoza ove godine i sada su u tijeku radovi na demontiranju, na demontaži unutarnjeg dijela reaktora što je naravno najdelikatniji dio cijelog ovog pothvada dvije stvari koje treba naglasiti u ovom konkretnom slučaju. Prvo, a to je repozitorij nuklearnog otpada koji je potreban za e, zbrinjavanje visoko radioaktivnog i srednje e, e, aktivnog otpada se sada gradi. Vidite fotografiju sa lijeve strane slajda i istodobno postoji jedno eksperimentalno postrojenje koje je uspostavljeno. To je takozvani plazmagan koji se koristi za smanjivanje e, volumena radioaktivnog otpada i to je nešto što se može ponovno korisno iskoristiti u nekim drugim postrojenjima vrsta redukcije volumena koje može postići takvo e, postrojenje je reda veličine 20 puta. Dakle, to funkcionira. Biće zanimljivo vidjeti isto tako jest dakle ne samo e, okolišna kompatibilnost već je isto tako ima pozitivne ekonomske učinke u okviru cijelog postupka zatvaranja nuklearnih elektrana. I treći program koji se temelji dakle sa sjedištem u Bohunicama. Radi se o dvama reaktorima, ista vrsta onih četiri reaktora u Kozloduji. Radi se o programu koji je najnapredniji u samoj provedbi. Želim vam pokazati nekoliko fotografija kako bih pokazao da je prostor za turbinu potpuno isprašnjen. I isto, e, isto tako možete vidjeti da krajolik u Bohunicama se poprilično promijenio. Inače je bilo osam e, tornjeva za hlađenje koji su bili vezani za ta četiri reaktora. Dakle, dva reaktora još uvijek rade a četiri ostalih e, tornjeva za hlađenje su potpuno demontirani. Ovaj program, kao što rekoh, je napredniji, zato jer zaista, s obzirom da je datum e, konačnog završetka 2025. unutrašnjost reaktora je nešto na čemu se radi i kao što na slajdu možete vidjeti dekontaminacija primarnog ciklusa oko, same jezgre e, reaktora je u tijeku, a sama demontaža je u tijeku. Dakle, puno je dijelova koji se e, odvajaju i s kojima se dalje manipulira. Većina njih nakon dekontaminacije e, trebaju biti otpušteni. Mislim da je važno i koristim samo jedan primjer ovdje, shvatiti što, kakvu vrstu e, otpada imamo kao rezultat ovih e, procesa zatvaranja nuklearnih elektrana. Kao što možete vidjeti na ovome slajdu, 90% materijala koji su rezultat iz tog procesa su dekontaminirani i mogu se slobodno koristiti. To se odnosi na e, metal koji se može koristiti kao staro željezo ili stari metal. Isto tako strukture, građevinske strukture mogu se koristiti recimo za izgradnju novih cesta. 10% je e, dakle, razina otpada s niskom stopom radioaktivnosti, stoga je ključno da prije nego što počnete e, operaciju zatvaranja nuklearne elektre, da imate jedno postrojenje koje može primiti tu vrstu otpada. Dakle, kada čujete u Europskoj uniji da postoji 90 zatvorenih nuklearnih elektrana, a tri su potpuno zatvoreni i glavna prepreka je upravo to da vi morate imati repozitorije za nuklearni otpad. Ostali dio je e, e, dakle otpad visoke radioaktivnosti i i način eh, taj se otpad eh, zbrinjava na dubokim, eh, na velikim dubinama gdje se to odlaže u zemlju. Takvi repozitori, takva odlagališta otpada postoje. I ovo će vam dati određenu ideju što se tiče tona materijala koji su rezultat upravo operacije zatvaranja nuklearnih elektrone. Ako prijeđemo E, sada na financijske pokazatelje. Kao što vam objašnjavam, Europska je unija preuzela veliku ulogu, odnosno preuzela veliki dio troškova vezanih za e, taj proces zatvaranja. S lijeve strane možete vidjeti za tri projekta novac koji je za tu, e, svrhu određen do, do kraja 2020. I onaj dio koji komisija predlaže za iduće višegodišnje financijsko razdoblje. Razina e, priloga u apsolutnim vrijednostima i postocima e, vezano za tri zemlje korisnice. Što se e, tiče cilja za iduće višegodišnje financijsko razdoblje, mi, naš je cilj i naravno da završimo E, projekt Bohunice 2025. I da e, i da isto tako ostvarimo napretke u Kozloduju u okviru proračunskih sredstava koje smo predložili. Ignalina je, je posve druga priča. Radi se o posve drugčijem tipu e, reaktora, reaktora grafitnog reaktora i demontaža jezgre tog reaktore bit će glavni izazov tijekom idućeg e, višegodišnjeg financijskog okvira. To će biti e, operacija koja se odvija po prvi puta. Što se tiče alata i instrumenata, mislim da je važno naglasiti da postoje važne sinergije između tri programa. Tu su izravne sinergije između e, Bohunica i Kozloduje, jer se radi o istoj vrsti nuklearnog reaktora, kao što sam već spomenuo. I ta sinergija može rezultirati ne samo razmjenom praksi u zatvaranju nuklearnih reakota, već isto tako ponovnim korištenjem sredstava i alata koji su korišteni kod jednog karaktera. No, da bi se e, demontirao tu grafitnu jezgru Ignalini, mi pokušavamo objediniti svu najbolju stručnu podlogu u Europi. Postoji jedna opcijska studija koja bi trebala započeti i očekuje se da će ugovor za demontažu e, jezgre će biti negdje sklopljen 2022. Dopustite da kažem da on, temeljem onog što sam ranije rekao, postoji puno nuklearnih postrojenja koje su zatvorene nisu posve e, zatvoreni. Postoji veliko tržište koje, će, koje se očekuje da će dalje rasti, stoga je važno da operatori koji vode zatvaranje imaju najbolje moguće vještine i da zaista rade na tim područjima. Dakle, to su potencijalni i sekundarni sekundarne koristi koje programi mogu i, e, ići. Dakle, ne radi se samo direktno zatvaranje tih e, nuklearnih reaktora i e, uklanjanje radiološkog e, rizika koje oni predstavljaju, već isto tako i činjenica da ekonomski subjekti koji su uključeni zaista mogu izvoziti svoje stručno znanje u druge zemlje i druge operacije. Zahvaljujem na vaše pozornosti i spreman sam odgovoriti na bilo koja pitanja. Hvala, gospodine Gariba. A sada zastupnici imaju mogućnost e, izneti komentar ili postaviti pitanje. Prvi govornik bit će gospodin Gajer. Ne? Gospodin Hojzel. Hvala. Hvala predsjedavajuća. Zahvaljujem na izvješćima. E, svakako podržavam to što su oni e, bili prilično svrsishodni i to je važno zato što podržavaju naš cilj e, zatvaranja nuklearnih postrojenja. Prije pristupanja Države članice u kojima se nalaze ova postrojenja trebale su obvezati na to da će zatvoriti zastarile reaktore i prirodno je to da se to tražilo od njih zbog nuklearne sigurnosti. To je veliki prioritet Europske unije. E, I Europska unija se obvezala pomoći financiranjem e, zatvaranju ovih e, postrojenja. Ima li nekih financijskih nedostataka u tom pogledu? Jer ja dolazim iz Slovačke i ako postoji neki manjak, što ćemo s financijskom konstrukcijom 2020. 2027. Kako će države popuniti te jazove? A e, takav jaz, eventualni, predstavlja možda nekakav rizik rizik da se e, zatvaranje e, postrojenja 2025. za moju državu ili Bugarske e, kasnije. Da li postoji možda opasnost da se neće zatvoriti na vrijeme? Hoćete li možda urgirati kod nacionalnih vlasti da ipak ostvare onu, onu obvezu, izvrše obvezu koju su preuzeli? Hvala, gospodin Rope. Hvala, predsjedavajuća. Pitanje koje je na stolu je meni jako važno. Ja sam rođen u Ignalini, tamo sam dugo radio i živio. Ja sam bio 30 godina gradonačelnik Ignaline i mnogo toga je vezano u mom životu za tu elektranu. Htio bih postaviti pitanje predstavniku komisije. Naš odbor je pokazao puno interesa dao je podršku rezoluciji koju smo e, sastavili u prethodnom sazivu. Rezolucija koju je donio parlament e, nešto što se treba e, reflektirati u djelovanju komisije. Žalim zbog toga što je komisija u uvodnoj izjavi rekla da odredbe od 2020. do 2027. će omogućiti da Litva i dalje nastavi sa zatvaranjem e, nuklearne elektrane E, i da se treba riješiti grafitne jezgre jer 160 milijuna eura koje je komisija dala nije dovoljno novca kako bi se odradio sav taj posao, kako bi se zbrinuo grafit. Mm, Litva je također izračunala 780 milijuna eura treba e, potrošiti za tu svrhu. Još nešto. Komisija nije spomenula da bi Litva trebala povećati stopu sufinanciranja. Ipak u ugovoru ništa ne piše o e, stopi sufinanciranja e, na koju se obvezala Litva. 40% sufinanciranja komisija traži 20%. U tom izvješću se ništa ne govori o e, otpad, radioaktivnom otpadu koji se treba staviti u pripadajuće spremnike. Ali e, otpad koji je korišten prije 20 godina treba se staviti u neko stalno skladište. Nakon toliko godina e, prve, prvi kontejneri neće biti više e, pogodni za skladištenje. I još nešto što možemo vidjeti u drugim nuklearnim elektranama. Iz iskustva znamo da postoji rizik e, radioaktivnog curenja Postoje osobe koje rade u radioaktivnom okolišu s materijalima koji su radioaktivni. I to su radioaktivni materijali niske radioaktivnosti. Pitamo se je li ugroženo zdravlje tih ljudi. Zna li komisija kakva je situacija i hoće li organizirati možda pokretanje nekakvih studija, istraživanja kako bismo otkrili koliko će sve to utjecati na ljude i okoliš za 25 godina. Dakle, stalna izloženost radioaktivnim um, zračenjima. Um, jedan od uvjeta za pristupanje Europskoj uniji za Litvu bilo je zatvaranje nuklearnog postrojenja. Reaktor je zatvoren a komisija se onda obvezala na potporu te regije. 2014. komisija je jednostavno suspendirala e, tu svoju obvezu, a situacija u regiji se pogoršala. Grad koji je imao 34 tisuće stanovnika e, otišlo je 18 tisuća ljudi i ljudi ne žele više tamo živjeti. Situacija je teška. Zar ne mislite da biste trebali ponovno uvesti originalno planirani iznos potpore. Hvala. Sljedeći govornik, gospođa Paulus. Hvala. Evo samo kratko od mene. Ovo izvješće je bilo jako zanimljivo. Imam jedno pitanje. Spomenuli ste plazma GAN kako bi se smanjio volumen e, nisko radioaktivnih e, materijala. Ako sam dobro shvatila. Dakle, smatrate li da taj projekt može donijeti nekakvu korist nuklearnoj industriji jer ćemo imati stotine reaktora u cijelom svijetu koji će se morati zatvoriti idućih godina. I vjerojatno ste vidjeli e, nedavno izvješće u kojem piše da je e, su, je prosječna dob e, reaktora u svijetu 30 godina, dakle to je prilično dugačak životni ciklus. impresivne su brojke koje sam čula danas od vas. vidim da će idućih godina troškovi se čak i povećati. je Jeste li začunaj koliko bi kilovat sad bio skup e, da su troškovi komisije uključeni prvi put? Hvala. Gospodin Bompard. Euh, Hvala lijepa na zanimljivom izlaganju. Mm, e, mnogo toga već rečeno. U studiji e, pokazujete podatke objektivne podatke e, za demontažu ovih nuklearki. E, demontirati e, nuklearku je veliki izazov i nov izazov. Jesu li se pokazale neke tehnološke i tehničke teškoće koje bi se protivile pri provedbi propisa za demontažu? E, Nadovezam se na prethodno pitanje. Na području nuklearki imamo i pitanja sigurnosti radnika koji tu e, rade. E, u ovim programima financiranja imamo li tu kriterije i standarde sigurnosti za radnike koji izvode ove programe? Naravno, veliki je problem e, zračenja. E, e, ima ljudi koji kažu da je nuklearka tehnologija stvar prošlosti. Da li su u ovi tipovi reaktora takvi u svojoj demontaži, da li nam oni daju podatke koji bi mogli biti korisni u demontaži drugih nuklearnih centrala, njihovih reaktora. Hvala. Ima li još komentara ili pitanja? Ako nema, onda ću zamoriti, zamoliti gospodina Grivu da zaključi i odgovori na pitanja. Hvala. Pokušat ću odgovoriti na pitanja redoslijedom eh, kojim su postavljena. Što se tiče pitanja gospodina Hajzela, nedostatak postoji. Što se tiče Slovačke, radi se o 90 milijuna eura. U prijedlogu komisije imamo 63 milijuna, a to je normalni postotak kojim je Slovačka do sada E, doprinosila i uz taj postotak mi ne očekujemo nikakve probleme u zaključivanju ovog zatvaranja 2025. na temelju financijskih projekcija koje imamo danas. Gospodin Rope, e, odgovor je da. Mi smo potpuno svjesni toga da postoji razmimo ilaženje između prijedloga komisije i onoga što je izglasao parlament. ipak razlika u mišljenju ne postoji u iznosu koji je potreban za e, poslovanje do 2027 odnosno po funkcioniranje. A e, sada proračunsko tijelo treba odlučiti što će učiniti, a dva kraka pronačskog tijela su parlament i vijeće. Dakle, komisija e, ima dijalog sa litavskim vlastima u tom pogledu, a sada su zakonodavci trebaju donijeti odluku. Mnoga su pitanja postavljena, jedno je vezano uz stalno skladištenje e, E, otpada, na mm, visokorizičnog otpada, to je izvan naše domene. U prijedlogu od 2021. do 2027. se to ne spominje i to je eksplicitno isključeno. A što se tiče repozitorija za radioaktivni otpad, koji su eh, dizajnirani za Ignalinu, dizajnirani su za 50 godina, to je početno razdoblje. A što se tiče ljudi, postavljena su dva pitanja. Eh, važno je podcrtati to da jedan od indikatora koji imamo u izvršenju programa jest broj incidenata odnosno nesreća na radnom mjestu i trenutno mogu reći da nemamo informacija o takvim nesrećama. E, a od 2014. godine komisija je zaustavila usvajanje e, ureda vijeća kako bi dala potporu programima energetike koji su bili popratni u odnosu na zatvaranje nuklearki i u početku od 2002. do 2013. Tada smo imali čitav niz energetskih projekata koji su trebali s jedne strane kompenzirati nedostatak energije zbog kojeg bi došlo zbog zatvaranja, preranog zatvaranja nuklearne elektrane, a s druge strane cilj je bio povećati energetsku efikasnost u dotičnim zemljama projekti koji su financirani prije 2013. još uvijek se finaliziraju u trima državama, ali uredba vijeća ne dopušta dalje financiranje od komisije za te projekte. Ono što je svakako moguće, a sve to ovisi o volji država članica, jest korištenje regionalnih i kohezijskih fondova kako bi se poduprle ovakve operacije. takozvani plazmagan je za materijale e, niske radioaktivnosti i imamo e, jako veliku količinu u tonama tih materijala i ako taj instrument bude dobro funkcionirao možemo smanjiti ne samo volumen e, tog materijala, nego i trošak vezan uz njegovo skladištenje. E, što se tiče troška po kilovat e, komisija je 2017. objavila takozvani nuklearni ilustrativni program. To objavljujemo redovito. I imamo veliko poglavlje posvećeno E, radioaktivnom otpadu i ovdje ćete vidjeti u projekcijama koje se sada rade za države članice da imamo i trošak e, zatvaranja s jedne strane i trošak za konačno zbrinjavanje nuklearnog otpada s druge strane. E, tu ima više podataka i mogu vam ih dati ja ako ste zainteresirani. Što se tiče datuma konačnog zatvaranja vidite da su vremenski rokovi različiti. Što, to je povezano s odgovorom e, koji sam dao e, gospodinu iz Litve. Imamo e, rastezanje ovih zatvaranja preko više višegodišnjih financijskih okvira i treba sredstva staviti na raspolaganje sve do samog kraja e, procesa zatvaranja. U nekim slučajevima e, smo prilično sigurni da će zatvaranje se okončati 2025. godine, ali u slučaju Bugarske već govorimo o 2030. godini, tako da e, će ovdje biti dodatnih poteškača. U slučaju Ignaline E, pitanje će biti kako zbrinuti grafitnu jezgru. 2038. E, godina je nekakva procjena sada, ali sve je podložno tomu da se na vrijeme i uz e, dodijeljena sredstva zaključe prve operacije. Ne bi bilo sada dobro e, reći točniju informaciju jer nemamo podatke o tome. A što se tiče e, zakonodavstva, imamo temeljne standarde o zaštiti radnika. Imamo novu direktivu iz 2014. na temelju ugovora o Euratomu. Imamo i direktivu o nuklearnoj sigurnosti koja namače vrste dozvola koje E, trebaju izdavati nacionalne vlasti, nacionalna tijela. I to se prati, to prati komisija koja provjerava vrstu opreme koju država članice moraju pratiti i e, kojom trebaju pratiti izloženost radnika radioaktivnom zračenju na radnom mjestu tu imamo razne instrumente koji se mogu koristiti u tu svrhu. Također ste pitali postoji li mogućnost e, novih saznanja za nove vrste reaktora. Ali treba nešto ovdje jasno reći. Reaktori koji se sada zatvaraju su reaktori prve generacije i kad su ih dizajnirali nije se razmišljalo o e, demontiranju. Sada imamo reaktore treće generacije i kad ih projektirate vi već morate imati na umu kakve će se operacije provoditi kod njihove demontaže. I još nešto, u svojoj prezentaciji pokušao sam prikazati e, reaktore koji imaju E, grafitnu jezgru e, koji su priličan izazov, kao na primjer reaktor Ignalini. I s druge strane imamo reaktore koji se temelje na pritisku vode i koji ne predstavljaju veliki tehnološki izazov kod demontaže, nego se radi o industrijskoj operaciji E, treba to dobro organizirati. Na primjer, ako imate puno radioaktivnog otpada, trebate to sve e, organizirati, ali e, nisu poseban izazov kao ona prva vrsta. Zato u Bohunicama zbog dekontaminiranja reaktora, dakle primarnog kruga, situacija je različita, tako da se nadam da sam time odgovorila na sva pitanja. Hvala predstavniku DG Energy. Ovo je bila posljedna točka na dnevnom redu. Time zaključujemo današnji sastanak. Sljedeći sastanak, sastanak 17. listopada, sljedeći tjedan imamo saslušanje kandidata odnosno kandidatkinje za povjerenika, odnosno povjerenicu.